Prvo glasanje. 14. sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti. To je usmeno pitanje komisiji. Mi elektronički glasujemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ista tema, usmeno pitanje vijeću. Otvaram glasanje. And closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada Glasujemo o općoj proračunu e, Europske unije za 2019. 19. Svi stavci. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Tko je peti? Tko je za? Protiv? Odbija se. Tko je za šesti? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sedam Tko je za? Protiv? Odbija se. Tko je za osmi? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman devet Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman deset Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. To je bio 14, sada 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 18. Za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasanje 2019. proračunski postupak, e, amandmani na proračun. U redu, pročitat ću samo e, zadnja dva broja. Počinjemo sa 52 i posljednja dva broja. 69 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 17 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 51 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja usvaja se. 82 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 52 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 tko je za, protiv, suzdržani, prosvjerit ćemo 50. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje.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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 63. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 67. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I to je to. Only one file left. It's um, complementing to nadopunje uh, odobrenje Europske unije vezano za povlačenje Ujedinjene kraljevine iz uh, EU-a. Dakle, mi glasujemo o amandmani, dakle, amandman četiri. Tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se, tko je za peti amandman, odbija se amandman šest za, protiv, provjerit ćemo amandman šest i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman sedmi, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman jedan, Tko je za? Protiv? Suzdržani. E, tko je za? dva, Odbija se. I tko je e, za treći amandman? Tko je protiv? I odbija se treći amandman. Dakle, konačan glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvojeno je. Time zaključujemo glasanje. Hvala vam lijepa. the advisors would like to advise Možda bi nas savjetnici željeli savjetovati. Hvala vam lijepa. Dakle, naša iduća točka jest transparentnost i održivost procjeni rizika u prehrambenom lancu Europske unije. Razmatramo nacrt izvješća. Izvjestiteljica je gospođa Zomer. Gospođa Zomer ima riječ. Hvala lijepa, gospođa predsjednice. Preko pet godine čekali smo da komisija e, se e, izjasni smatrali da je e, uredba vezana za ove teme nužna. Komisija dugo vremena nije vidjela potrebu za djelovanje u sektoru prehrane i uopće ne vidi potrebe za bilo kakvim izmjenama. U studenom 2017. tada se to pokazalo, mi smo imali okrugli stol u DG Sonte e, sa zastupnicima Europskog parlamenta iz različitih klubova, ne e, vladinih organizacija i predstavnika prehrambene industrije i na posljedku imamo prijedlog Europske komisije na stolu. Dakle, ključno je bilo e, građanska inicijativa o zabrani glifosata i zapravo to je zapravo potaknulo Europsku komisiju da e, bude aktivna na tom polju. Dakle, iz uspjeha e, građanske inicijative zapravo je zaključila da mora se pojačati povjerenje građana upravo u prehrambeni lanac Europske unije. Dakle, moj dojam je da je vrlo brzo e, izrađen ovaj zakonodavni prijedlog dakle ne postoji procjena učinka, niti nema, e, nije bilo duge faze savjetovanja. I zanimljivo, ko, prijedlog komisije je toliko kratko e, objavljen nakon savjetovanja da se mora polaziti od toga da je prije savjetovanja zapravo cijela stvar već bila napisana. Uostalom, na Eh, rubno želim spomenuti da spada među one koji smatraju rezultate građanske inicijative protiv glifosata kritički. Eh, eh, komisija je zapravo bila potaknuta djelovati kada vidimo 660 tisuća E, potpisa koji dolaze iz samo jedne države e, članice, onda se e, postavlja pitanje koliko je reprezentativna ta građanska inicijativa na razini cijele Europske unije, ali to je samo uzgredna primjedba. Za meni nije shvatljivo da komisija samo zbog otvorenog diskursa za registraciju jednog sredstva za zaštitu biljaka zapravo želi donijeti nova pravila. E, isto tako e, prijedlog e, Europske komisije uopće zapravo ne ulazi u određene probleme vezane a to je različito tretiranje određenih prehranih namirnica u određenim državama članicama i kritika koje su E, izvješća o eksternom ocjeni e, EFA koje pokazuje da komisija vanjska ocjenu nije čekala e, na nju da bi sastavila ovo zakonodavno zakonodavni prijedlog polazeći od toga da je ocjena prikladnosti dovoljna. Dakle, tajming ovog prijedloga komisije je zaista nesretan i zapravo je ono što jako puno iziskuje od svih sudionika, uključujući Europski parlament. U reakciji na građansku inicijativu o glifosate mi smo, sastav, eh, mi smo eh, oformirali jedan poseban odbor kako bi pokazali koje su mogućnosti djelovanja i naravno taj odbor i dalje djeluje. No komisija ignorira eh, taj demokratski proces stvaranja mišljenja i zapravo poseban odbor bismo mogli e, rasformirati jer zapravo njegovi rezultati rada neće imati e, učinka i smatram da je to sramotno. I zbog toga da e, k tome stojimo pred izborima za Europski parlament i stoga Europska, Europski parlament teško da se može sa nužnom pažnjom zapravo baviti sa prijedlozima komisije a kada predstavnici komisije e, kažu vi to uopće ne trebate se time baviti, mi smo to obaviti, onda se pitam e, je li to ignorantnost naših e, postupaka ili je to povezano sa arogancijom, jer zaista mene je to potreslo. Na ministarskom vijeću zapravo su bili također iznenađeni objavljivanjem prijedloga komisije. Smatram upitnim da zajednički stav vijeća uopće biti, biti moguć prije studenog. Za, za neformalni trijalog nam e, ostaje samo pet tjedana, dakle cijel, polovica e, prosinca, po, početkom e, siječnja moramo ponovno krenuti i uskoro završiti taj neformalni trijalog. Dakle, E, izvješće može na plenarnu sjednicu doći u ožujku. E, moramo imati na umu i Brexit i ne znam hoće li tada biti pravo uopće glasovati o tome na plenumu. Ono što komisija pokušava dos, e, postići do kraja godine i to je za mene poprilično upitno. No možda je taj vremenski pritisak i namjeran to e, zapravo onaj dojam koji sam ja stekla iz cijele ove situacije. Za mene je najveći problem da je ovaj dosje dolazi u predizborno vrijeme, što naravno može e, imati posljedice za, sadržaj. Ne želim ulaziti dalje, znate o čemu mislim. E, određene kritike koje sam navela u svom izvješću, a to je da nedostaje procjena učinka, E, kada se radi o prijedlogu e, komisije koji ima toliko daleko posljedice i da nema procjene učinka, to je za mene nesvatljive. E, naime, mora postojati zapravo opcije različitih scenarija Naravno, to će imati posljedicu za konkurentnost europskih poduzeća, može imati dramatične utjecaje na to, a što se tiče e, učinaka na e, proračune, e, trebalo bi zapravo uzeti u obzir različite modele financiranja. To je zapravo nije garantirano da Europski parlament i države članice kod, kod planiranog povećanja financiranja za EFSA Dakle, i ponavljam, Pred izborima smo, ne znamo kakav će biti njihovi rezultat. Također se neprestano situacija mijenja u državama članicama, ne nužno na bolje, tako da situacija neće biti jednostavna. To je komisija morala uzeti u obzir. I sadržajno ja e, kritiziram e, nova pravila o transparentnosti činjenica je da je nešto vrijedno popraviti kod FSA. Do sada su objavljene puno, puno e, informacijama, međutim FSA za to nije obvezna. E, tu naravno postoji odredba o pristupu informacijama. što se tiče e, uvjeta i pravila transparentnosti drugih institucija Europske unije, na to uputiti bilo bi važno. Što se tiče vremena e, objavlje, e, objave zahtjeve za e, registraciju i isto tako objava informacijama o savjetovanja postoji jednostavno e, problem sa piratstva ideja iz drugih dijelova svijeta. Mogle, naime, recimo određeni stručnjaci iz Kine mogu pogledati što se događa u prehrambenom sektoru u Europskom unijom, tako da bi mogli dobiti ideje za neke nove e, inovacije kada se radi objavi e, informacija o zahtjevima za registraciju određenih prehrambenih proizvoda. Stoga imamo dugi proces od e, registracija EFSA i tijekom e, zapravo procesa e, provjere u svrhu registracije europski projekt europski proizvod bi mogao biti mrtav uopće prije nego dobije dopuštenje prije nego bude registriran a to znači da je to gubitak svog onog vremena i sredstava koji su u njega e, u, investirani. Što se tiče objave informacije, to znači u vrijeme objave e, stručnog znanstvenog mišljenja agencije i želim uputiti na to da Europska e, agencija za lijekove je e, zapravo najavila tijekom e, preseljenja u Amsterdam da će objaviti e, objaviti određene stvari. Ono što ne mogu shvatiti zašto se traži stroži, stroža transparentnost vezano za ocjenu rizika jer cijenim zapravo da treba sam proces komunikacije rizika biti transparentniji i države članice zapravo da e, e, protokoli, odnosno zapisnici vezani za radne skupine bi trebali e, biti objavljeni vezani za recimo sastanke vezani uz GMO, jer tada bi građanima bilo jasno da odluke određenih država članica su bili motivirani politički, a nije sadržano. To bi bilo nužno kako, kako bi se jednostavno stvorila ta javnost. Kada se radi o savjetodavnom odboru EFSA treba trebalo bi biti zastupljeni različiti, različite interesne skupine, dakle EFSA ima posla sa različitim proizvodima, o prehrambenim e, artiklima, aditivima, stoga tu moraju biti predstavnici različitih sektora uključeni u njezinu e, procjenu, a ne samo predstavnici e, kako to predviđa Europska komisija. Nemoguće je da komisija nje, dakle prema predođbi Europske komisije da industrija se mora dogovoriti koga će poslati e, da popuni to jedno mjesto predviđeno u savjetodavnom odboru buduće da različite e, sfere prehrambene industrije imaju različite stavove. Što se tiče e, imenovanje stručnjaka, tu komisija u svom prijedlogu zapravo premašuje cilj, dakle prijedlog da svaka država članica mora imenovati 12 stručnjaka e, Naime, svakako je bi to bio preveliki teret za male države članice kada bi, e, kada svaka država članica mora pokrenuti svoj vlastiti natječaj i onda se zapravo e, države članice međusobno moraju izmjenjivati informacije o tome koga će imenovati onda je to ogroman, ogromno administrativno opterećenje povezano sa velikim e, troškovima što ne može biti u našem interesu. Naravno, isključivo imenovanje stručnjaka sa država članicama, naravno e, tu postoji onda i opasnost od političkog utjecaja što želimo izbjeći. Stoga državama članicama e, trebamo dati mogućnost da predlažu stručnjake, ali ih ne smijemo obvezivati da ih imenuju i konačan izbor mora e, biti kod EFSE, dakle ona mora ih odabrati. I na posljedku još nekoliko stvari. Dakle, izvješće sam e, predložila niz amantmana e, amandmana i naravno pridržavam si pravom da do 11.9. još donesem nove i sigurna sam da će kolege i kolegice imati također puno prijedloga, dakle što se tiče izvješ, e, izvješća drugih koje pokazuju da zapravo nisu svi istog mišljenja vezano za ovaj prijedlog. I smatram da je zanimljivo da e, su e, izvjestitelji u Agriju i Enviju imali e, slične prijedloge, ali ne postoji obrazloženje njihovih amandmana, tako da je kod nekih prijedloga teško zapravo prepoznati intenciju e, podnositelja amandmana. Tako da, bih e, željela zapravo razgovarati o tim izvjestiteljima. Um, kada se radi o e, pitanjima okoliša, tu se upućuje na zahtjeve konvencije iz Arhusa i tu želim e, pitati komisiju kako e, komisija dakle pravno procjenjuje zahtjeve iz te konvencije i što onda sa prehramenim namenicama, dakle oni se odnose na pitanja okoliša i zaštite okoliša. I na posljedku još imam molbu svim kolegicama i kolegama Molim vas, koncentrirajte se s amandmanima na ono što je bitno. Dakle, zaista moramo se pozabaviti na onaj srž e, prijedloga e, komisije i ograničiti se na to dalje amandmane vezano za e, sadržaje temeljne uredbe o prehrambenim namnica. Neću prihvatiti zbog, tog vremenskog, zbog te vremenske sniske. Dakle, nije samo meni tako, tako je isto tako i vijeću. Dakle, zaista imam, zato upozoravam, Europski, e, parlament e, ako to pokušamo preko ovog prijedloga, onda taj prijedlog u vijeću neće proći. Osam e, pravnih akata koje bi trebalo zapravo prilagoditi vezano za nova pravila trans transparentnosti, na, zna, da je to privlačno da pokušamo to promijeniti, ali ako krenemo s time, to jednostavno nećemo moći privesti e, e, kraju. Jer će to dovesti ovaj dosje pred zid. Mislim da to svakako neće biti u interesu naših građana i to bi e, bilo najgori, najbolja preporuka za izbore koju bi si mogli zamisliti. I ne Dakle, ako pustimo da ovaj dosje propadne, nisam sigurna e, da ćemo e, doći, da ćemo dobiti novi prijedlog komisije tijekom idućeg saziva parlamenta. Pokušajmo dakle sada izvući na ono najbolje iz ovog prijedloga u smislu e, interesa naših građana i više transparentnosti u jednom razumnom okviru. Hvala vam na pozornosti. Thank you very much. Now I have uh, the shadows taking the floor. Hvala vam lijepo. Sada uh, otvaram uh, raspravu. Molim vas da imate na umu uh, vrijeme i da ne idete u širinu, jer imamo dosta velik popis osoba koje se žele javiti za riječ. Zahvaljujem. Evo, ja bih prije svega htio zahvaliti izvjestiteljici, zahvaljujem joj na poslu koji je odradila. I također će možda ovo zvučiti kao iznenađenje, ali ja se u e, temeljnim stvarima, gotovo u svemu slažem s vama. Najveća kritika komisije ovdje također se upućuje i s moje strane, ali će čak biti i nešto čvršći i oštriji od izvjestiteljice. Ona je napravila, znači komedija napravila, komisija je napravila pravu komediju od tog javnog savjetovanja, a mi smo bili kao klaunovi zato što smo zaista dobili premalo vremena kako bismo ispravili sve pogreške koje su sadržane u ovom prijedlogu. Evo, e, to me podsjeća na onu situaciju kojoj kojoj smo se našli 2014. godine e, kada se govorilo o e, invazivnim, e, znači o invazivnim stranim vrstama. Meni je drago što je izvjestiteljica u ove amandmane ugradila također i sankcije protiv onih koji žele ušutkati studije, također i kada govorimo o znači imenovanja u znanstvene stručne skupine i grupe Također i kada govorimo o zadnjim e, znanstvenim otkrićima, te transparentnost u odlučivanju, te upravljanje rizicima. A da ne govorimo o objavljivanju zapisnika, o glasovanjima, o sastancima i tako dalje. Dakle, to su sve stvari oko kojih se slažem. E, Komisija je obećala da će u svom prijedlogu zajamčiti veću transparentnost procjene rizika u prehrambenom lancu. Ja sumnjam u to. E, put koji je, kojim je krenula komisija ne čini mi se da zapravo ide u korist ovog cijelog koncepta i nije mi u potpunosti jasno koja je prednost zamjene ove trenutne liste E, koji imamo na raspolaganju, a po pitanju informacija. To je takozvani popis informacija koje e, su potencijalno povjerljivog karaktera. Osim ako ne postoji neki viši javni interes ja već mogu zamisliti kako će izgledati te rasprave. Što znači viši javni interes? Postoji li neki viši javni interes koji bi trebalo uzeti u obzir i kakve su to potencijalno e, povjerljive informacije na tom popisu i tako dalje i tako dalje. Dakle, e, te takozvane potencijalno povjerljive informacije bi trebale možda biti informacije koje će uistinu biti važne za procjenu rizika kako za okoliš, tako i za javno zdravlje. Ovdje mislim prvenstveno na informacije kao što su e, sa sastav proizvoda za zaštitu bilja, na primjer kemijski sastav. Ja smatram da nije moguće da u nekom zakonodavstvu koje bi trebalo zajamčiti veću transparentnost napravi zapravo korak unazad i da će neke informacije sa te liste biti uklonjene zato što su potencijalno povjerljive. I svjestiteljica je rekla da moramo poštivati i onaj put koji je e, na neki način komisija odabrala, a time se vraća unazad. Imat ćemo dovoljno vremena i ako želimo poštivati sve ono što se od nas e, zatražilo i ako ćemo čekati tu sljedeću procjenu učinka, onda ćemo se morati na jako dobar način pripremiti kako bismo mogli dati e, taj horizontalni popis svih informacija koje, ako budu objavljene, onda e, će moći biti iskoristive, a ako ne budu objavljene, onda će moći naštetiti e, javnom interesu. Ono što mi želimo napraviti, a to je povećati transparentnost, a ovime se transparentnost smanjuje u odnosu na postojeće stanje. Kako kao što rekla izvjestiteljica, još jedan problem u ovom prijedlogu komisije je taj što Režim ne bi smio ugroziti pristup europskih građana informacijama. Upravo tamo gdje postoji ta zadnja mogućnost da zaista naši građani dobiju na uvid određene informacije, a oni to sada žele jednim dijelom e, blokirati. Također, na taj način žele blokirati možda i inovacije industrije i smanjiti konkurentnost naše europske industrije. Zbog toga moramo ovaj cijeli koncept ponovno izraditi, a to neće biti jednostavno. E, nisam baš previše sretan i niti zbog uvodne izjave 27 prema kojima e, su ta prava na transparentnost kao i na procjenu e, rizika moraju uzeti u obzir i e, ovu uredbu 178 iz 2002. o utvrđivanju općih načela. E, to je nešto što se mora u potpunosti preraditi kako bismo izbjegli uklanjanje tog prava građana e, što se tiče pristupa podacima institucija. Na taj način nećemo dovesti u opasnost primjenu Arhuške konvencije. Komisija je pripremila ovaj prijedlog prebrzo po našem mišljenju. Ne možete samo poslati podatke, ali bez suglasnosti s industrijom. Ne možete samo tako širiti podatke. Ne znam, ja mislim da je možda bolje to rješenje Europske agencije za lijekove koja štiti takozvane e, podatke trećih strana koje bi od podatke, podatke od trećih strana koji bi ih mogli iskoristiti u komercijalne svrhe. Dakle, to je možda prijedlog koji bi mogao uzeti u obzir, ali ovaj prijedlog komisije nam nikako ne odgovara. Što se tiče studija za verifikaciju, za utvrđivanje e, statusa, mislimo da je to definitivno pozitivna stvar, tako bi se moglo razriješiti e, manja koji postoji u dobivanju određenih podataka, ali te studije se nikako ne bi smjele e, koristiti umjesto načela predostrožnosti. I to su studije koje se ne bi smjele iskorištavati od strane industrije kako bi kupovali vrijeme, odnosno kako bi na taj način mogli razriješiti pitanje za određene rizične proizvode za koje se ne zna hoće li biti stavljeni na tržište. E, dakle, kako komisija uopće misli zakrpati sve one praznine ko, na koje ih je EFSA upozorila u svojim mišljenjima? Prema njima na tržištu postoje čak neke substance za koje nemamo dovoljno podataka za procjenu određenih kvaliteta i kakvoće tih, tih, tih tvari. E, hvala vam. I ako ste e, izvjestitelji u sjeni, molim vas, nemojte e, prijeći vrijeme od pet minuta. Gospodin Gerike. Prije svega, hvala lijepa izvjestiteljici na sveobuhvatnom izvješću. Mislim da smo obvezni da vodimo politiku za potrošača a koja je e, naravno e, koja se može kontrolirati, koja je neškodljiva po okoliš i stoga da multinacionalne tvrtke e, zbog nedostatka transparentnosti zapravo ne ne smijemo otežati kontrolu E, kada nedostoje potrebni podaci. Što se tiče EFSE, znam da se radi o mnoštvu e, dokumenata koje su se trebali provjeriti i da je tu došlo do opsežnih kontrola, no unatoč tome e, vremenski okvir je vrlo kratak. Stoga je E, naravno bilo teško udovoljiti e, potrebi. Radi se o prehrambenim namirnicama, radi se o zaštiti e, prehrambenih namirnica i tu moramo pokazati jednu konsekventnu politiku, stoga samo podržati ono što ste rekli gospođo Zomer, da je tu se treba omogućiti bolja politika i od strane komisije i kako bi kako bi se uspostavili bolji standardi za e, multinacionalne koncerne. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala lijepo. A sada gospodin Hojsling. Ja, wir behandeln hier ein... Ovdje se e, bavimo prijedlogom komisije za koji, moram reći, je izazvalo veselje kod nas jer smo smatrali više transparentnosti je dobro. E, upravo nakon ove afere sa glifosatom je to nužno i naravno da e, zapravo odgovorimo na inicijativu građana koja je jasno pokazala da ovako ne može ići dalje, no razočarani smo kada pogledamo detalje. I kada vidimo mnoge stvari u određenim pravnim e, elementima koje nas čine sumnjičavim je li prijedlog komisije zaista napredak ili je bar što se tiče e, u mnogim tehničkim e, detaljima ne, ne znači li to korak unatrag. Naravno to je žalosno, to smo svi rekli da se ovakav e, prijedlog donosi e, pod vremensko, u vremenskoj stisci. Postavlja se pitanje zašto to nije učinjeno e, ranije, zašto to moramo sada, ali moramo pokušati. Pokušati do kraja mandata ovog parlamenta, no zaista ako ide, ako ćemo zaista doći do veće transparentnosti, da poslovne tajne ne stoje pred javnim interesom, jer onda imamo kritički stav prema prijedlogu komisije. Ono što vidimo pozitivno je stvaranje jednog javnog registra, mislim da se u tome slažemo, i automatsko objavljivanje podataka i da objavljivanje sirovih podataka e, prije e, e, mišljenja EFSE, mislim da je to načelno dobro, međutim mišljenja smo kada pomno pogledamo tekst da e, se zapravo e, tajnost povećava umjesto smanjuje jer prijedlog komisije neće dovesti do povećanja e, transparentnosti kako to najavljuje komisija i tu moramo dakle biti sumnjičavi. Prijedlog komisije bi trebao se promijeniti u sljedećim točkima a to su liste informacija koje treba objaviti, to treba zadržati, umjesto da se zapravo zamijene sa popisom informacija koje moraju biti držate u tajnosti kako to predlaže e, komisija. Tu se postavlja pitanje komercijalnog interesa, gdje se ocjenjuje taj komercijalni interes ako postoji e, važni javni interes da se informacije objavljuju onda moraju postojati određene iznimke i moraju biti moguće iznimke i dodatak vezan e, e, e, vezano za članak 39 kada se radi o pristupu informacijama prema konvenciji od, iz Arhusa, dakle da ne stoje u proturječnosti. Dakle, tu zapravo smo zabrinuti ne dolazi li do smanjenja prava građana da imaju pristup informacijama. E, neke stvari koje je spomenula gospođa Zomar, mi to vidimo malo drugčije. E, države članice Europske unije e, imaju svoju uligu kada se radi o predstavnik, predstavnicima industrije. Tu postavljam pitanje zašto ne šaljemo u upravni odbor predstavnike e, Europskog parlamenta. Dakle, smatram da Europski parlament bi e, zaista trebao progurati svoj stav vezano za te. A što se tiče zastupstvo u znanstvenim tijelima i kao gospođa Zomer ja bih želio da države članice imaju pravo nominirati stručnjake, ali mi bismo željeli da postoji javni natječaj za to. I pitanje hoćemo li uopće u daljnjim savjetovanjima mogli razriješiti e, sva ta pitanja, e, naravno ovisi o konsenzusu klubova u odboru Agrija e, došli smo zapravo do jedne zajedničke crte kada se radi o pitanjima koje moramo razriješiti u e, komisije i bilo bi dobro kada bi komisije zapravo razriješile te ne, e, ne, nejasne stvari kako bismo zaista to mogli okončati do kraja mandata i zaista računam na suradnju komisije jer zapravo Pitanje je da li ovaj prijedlog zaista donosi više e, transparentnosti ili je zapravo to upravo korak u e, drugom smjeru da damo, dajemo industriji više prava u smislu zaštite njihovog intelektualnog vlasništva. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođa Hazekamp. Zahvaljujem predsjedateljice. Prema memorandumu s obrazloženjem komisija e, želi poboljšati i učiniti više transparentnim e, sustav procjene rizika u prehrambenom e, lancu. To je, lako je neke stvari previdjeti, međutim kad pogledate pobliže, ako tekst ovakav ostane, ova nova pravila koja se uvode mogu dovesti do manje razine transparentnosti nego kakva je danas. Daću vam samo nekoliko primjera. Većinja e, zakonodavnih akata e, zadrže popis informacija koje se neće smatrati povjerljivima. A sada se predlaže da se taj popis zamijeni drugim popisom informacija koje se mogu smatrati povjerljivima ukoliko e, se time šteti komercijalnim interesima. Dakle, ako je cilj povećati transparentnost, zašto ste onda maknuli ove postojeće popise informacija koje se ne smatraju povjerljivima? Slažete li se da ćete upravo na taj način povećati transparentnost? Uz to postoji nova odredba o e, otkrivanju e, znanstvenih podataka e, bez sumnje u bilo kakva, odnosno bez narušavanja intelektualnih e, prava vezana za njihov sadržaj. Zašto je Europska komisija u članku 38 e, postavila nova konkretna pravila za odbijanje e, dijeljenja informacija s javnošću kako bi se zaštitila prava intelektualnog vlasništva? Neću mnogo govoriti o Arhuškoj konvenciji, budući da su je već spomenule moje kolege. Međutim, imam jedno pitanje za komisiju. Ukoliko želite povećati transparentnost, zašto ste uključili uvodnu e, izjavu 36a u e, dokument o e, pristupu informacijama, odnosno pravu pristupa na informacije? Ukoliko E, težimo proaktivnom otkrivanju, odnosno objavljivanju informacija, onda time ne smijemo ni na koji način e, ograničiti pristup nekome dokumentu. I na kraju, e, što se tiče nacrta mišljenja gospođe Zomer, on sadrži mnoge pozitivne dijelove, međutim, za mene je ključno to da je cijeli nacrt izvješća ima e, jasno, odnosno izražava e, protivljenje e, objavljivanju informacija nakon što je javno tijelo pristalo na objavljivanje informacija. Mislim da to zapravo podriva sve ove naša nastojanja da se poveća transparentnost. Jako je važno takva ovlaštenja analizirati kad jedanputa već imamo mišljenje EFSE mislim da se mora pružiti prilika neovisnom znanstvenoj analizi prije nego što se to mišljenje objavi. Evo, e, bit će mi drago čuti odgovor komisije. Hvala lijepo. Sada gospodin Pedicini. Zahvaljujem predsjedateljice. I mi se slažemo i zadovoljni smo što je došlo do rasprave o ovom prijedlogu. Već se jako puno toga reklo e, protiv obnavljanja odobrenja za glifosada i općih pesticida e, i također za neke proizvode koji sadrže e, genetski modificirane organizme. Dakle, mi ono što ne možemo napraviti, a to je podržati ovaj prijedlog izmjene uredbe po pitanju procjene rizika. Ovo je pravi trenutak zato što u ovom trenutku građani imaju jako puno pozornosti usmjereno baš na ove teme. To je tema o kojoj se često govori i ne smijemo riskirati e, da e, zapravo izrodimo rezultat koji neće biti zadovoljavajući. Kada govorimo o procjeni rizike, kada govorimo o rezultatima koji nisu možda rezultati koji bi se trebali izmijeniti za nekoliko godina, ja se pitam što u tim slučajevima, znači i koliko će takvih studija biti zaista objavljeno u trenutku u kojem kojem je industrija ta koja nema nikakvih ograničenja u e, predavanju zahtjeva za povjerljivošću podataka. Dakle, e, tko je taj ko će imati na raspolaganju sve podatke koji neće smjeti biti objavljeni, a ono što želimo zapravo napraviti je povećati transparentnost i sva ta ograničenja zapravo ukazuju na smanjenu transparentnost u budućnosti. Što se tiče samog upravnog odbora Europske agencije za sigurnost hrane, e, izričito se navodi da se izvršni direktor te članovi e, znanstvenog odbora i stručnih skupina moraju imenovati prema određenom postupku i meni nije moguće vjerovati da e, će takva struktura e, da neće utjecati na njezinu znanstvenu stručnost i e, stručne studije. Ako se broj članova poveća i ako će biti u njemu članovi svih država članica, E, ja se slažem sa kolegom iz Zelenih koji kaže da je potrebno također onda u te stručne skupine staviti i dva predstavnika Europskog parlamenta. Bitno je znati kakve će stajališta zauzimati države članice iza zatvorenih vrata i također će to biti nešto što je od ključne važnosti za budućnost europskih građana. Kada govorimo o proračunu za EFSU, e, da, smatramo da je jasno i svi prepoznajemo potrebu za većom transparentnošću i za poboljšanjem E, postupka procjene rizika, ali moramo prilagoditi i proračun za EFSU, pogotovo kada je riječ o tome da se želimo, da želimo to stvari provesti u djelo, a ne da ostane samo mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepo. A sada otvaram raspravu za ostale zastupnike, gospođa Ajuso. hvala Čini se da nemam previše vremena, ali bit ću kratka. Dakle, htjela bih eh, čestitati i sjesiteljici Zomea i u mnogim stvarima se u potpunosti slažem eh, s njom. Imam još nekoliko općih komentara. Jasno je da komisija želi kroz ovu inicijativu zapravo ostaviti svoje nasljeđe, ali e, ambicioznija inicijativa e, bi bila puno kompleksnija revizija ove uredbe 178 iz 2002. E, sve te priče o kojima govori komisija zaista zahtijevaju reviziju, uključujući i EFSU. Pogotovo kada je riječ o sigurnosti hrane i o lijekovima, to su teme koje su sada na stolu i to je samo da dam dva primjera primjera. Dakle, oni su odlučili da će napraviti samo reviziju, a ne, odnosno samo nekoliko izmjena, da neće doći do prave izmjene i e, cijele reforme uredbe 178. Mi smatramo da je to čisto politički potez i to nije u redu. Ove uvodne, ove uvodne izjave te građanska inicijativa o zabrani glifozata te također i e, neuplitanje industrije u znanstvena mišljenja, to je nešto što na ovom uredbom nije regulirano. Ono što se ovdje zahtijeva je za zapravo novi zakonodavni tekst, a ne samo reforma, odnosno revizija ove uredbe. E, glavni ciljevi se, naravno ovdje su oni oko kojih se mi slažemo, to je poboljšati upravljanje, ojačati izvrsnost, veća transparentnost, bolji mediji, bolji e, kanali priopćavanja, informacija i tako dalje ali e, sve to je poteklo upravo zbog onog skandala sa studijama vezanim uz Monsanto i građanske inicijative o glifozatu. E, kada govorimo o upravnom odboru EFSI, e, otvoriti upravni odbor svim državama članicama, ne znam da bi bilo pametno, možda bi nam trebala zajednička strategija prije svega za komunikaciju. Ja sada ne želim ulaziti u detalje, ali u svakom slučaju želim podržati zastupnicu Zomer i želim reći da je ona jako dobar predstavnik predstavnik ovdje e, naših e, glasova, no također moramo uzeti u obzir i suradnju sa predstavnicima kako industrije, tako i samih potrošača koji su važan dio ovog prehrambenog lanca, a da ne govorimo o e, samim maloprodanim lancima. Hmm, po dvoje stručnjaka iz svake države članice, to smo već komentirali, mislim da bi EFSA trebala postati učinkovitija i da bi trebala e, prestati biti isključivo administrativni organizam koji će poštivati strogo određena pravila. E sad, moj završni komentar bit će sljedeći. Postoje neke pozitivne stvari u tom prijedlogu, ali mislim da to nije zapravo e, prava reforma, da je to samo revizija postojećih pravila. U zakonodavni projekt se mogu uključiti neke nove teme koje ovdje nisu navedene. A kada je riječ o priopćenju, priopćenjima i o komunikaciji sa potrošačima i građanima, EFSA bi trebala biti puno aktivnija. Trebala bi imati jednu e, znači internu skupinu koja bi razrađivala e, pitanja zdravlja i pitanja sigurnosti hrane i kako bi se uspio dobiti konsenzus između svih dionika u tom prehrambenom lancu kako bi se izbjeglo što je više moguće širenje lažnih vijesti te kako bi se prave informacije mogle na ispravan način dovesti do potrošača. E, možda bi se trebao i odgoditi ovaj e, e, zadnji rok za amandmane zato što mislimo da nam treba više vremena jer ne smijemo ovo loše napraviti, ne smijemo brzati. I osobno mislim da je bolje ne imati ikakav prijedlog nego napraviti loš prijedlog. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospodin Madame la présidente, merci. Zahvaljujem eh, predsjednice. Mi smatramo da postupci za e, odobrenja sredstava koje sadrže genetski modificirane organizme, za odobrenja za pesticide te za e, glifozat, da su to zaista e, skandali po pitanju zdravstvenog aspekta. Ali to nisu samo zdravstveni skandali, to su također i demokratski skandali. Danas se nalazimo ovdje kao svjedoci tih skandala, a uvijek znamo da Europska komisija ima povijesnu težnju tome da zanemaruje ulogu Europskog parlamenta u takvim procesima ako se ne poštuju postupci, ako se ne poštuje, poštuju naša načela, onda to znači da nas se omalovažava. Europski parlament onda ispada smiješan u njihovim očima. Mi smo ti koji smo u vrijeme skandala s glifozatom odlučili osnovati e, poseban odbor za pesticide i ja sam e, jedan od članova tog odbora, posebnog odbora i mi smo ti koji trenutno radimo na tome da bi se zajamčila veća transparentnost, manje tajnovitosti i radimo na tome da vidimo kako možemo prekinuti veze između komisije i lobija i također vrlo ozbiljno radimo na e, čitavom zakonodavstvu vezanom uz pesticide. A što komisija radi? Komisija nam zapravo izmakne tlo pod nogama ovim prijedlogom kojim e, je otvorila prostor za jako snažnu kritiku. I to je istina. Mi nemamo drugi izbor i danas popodne ja ću to reći na posebnom na sastanku našeg odbora za pesticide. Treba ćemo zapravo razvrgnuti taj e, odbor jer on više neće moći nastaviti sa svojim radom, nećemo moći e, podnositi amandmane na ovaj prijedlog komisije. Ne možemo napredovati na ovakav način, ne možemo dalje nastaviti raditi. I upravo zato podržavam sve one koji smatraju da Europska komisija omalovažava ulogu Europskog parlamenta. Evo, nakon što sam to rekla i nakon što smo razmotrili ovaj prijedlog, e, ako ste ga i vi malo dublje pročitali, vi vidjet ćete da umjesto te veće transparentnosti koju najavljuju da će zapravo ponuditi manje transparentnosti, a umjesto nje ćemo dobiti veću tenovitost. I to po pitanju nekih ključnih tema što dovodi u opasnost neovisnost određenih europskih tijela i agencija. Dakle, mislim da sam bio poprilično jasan. Evo još imam samo zadnji komentar. E, ja to uvijek ponavljam, a povijest je ta koja, će, koja nas je na tome učila i e, budućnost će pokazati da su i glifozat, ali kao i drugi pesticidi E, ti koji će na kraju ipak biti priznati e, i prepoznati u Europi kao jedan od najvećih skandala ikad. Mi danas koji jesmo članovi Europskog parlamenta imamo i odgovornost i dužnost reći našim građanima da oni nisu zaštićeni E, da postoje preuske veze s lobijima, znači između lobija i Europske komisije i da je to jedna protusila koja radi protiv njih i da upravo zbog toga Europski parlament mora zauzeti vrlo čvrsti stav. A ono što mi moramo napraviti, a to je e, pobrinuti se da se demokracija poštuje jer se trenutno nalazimo u jednoj vrlo labilnoj demokraciji. Evo ja bih htio prvo zahvaliti izvjestiteljici na ovom poslu koji je odradila i htio bih e, se složiti s njom e, s obzirom na zabrinutost zbog vrlo kratkih rokova u kojima komisija želi zaključiti e, raspravu o ovoj temi. Ja mislim da se da je ovaj prijedlog puno bolji od onog koji je predložila komisija i sada ću samo naglasiti dva aspekta. Prvi aspekt se tiče takozvanog upravljanja povjerljivim informacijama. Kako bi se povećala transparentnost, mi ne želimo da se smanji konkurentna prednost našeg sustava zbog informacija koje bi u nekom slučaju, u nekim slučajevima mogle dovesti određene tvrtke da povuku određene teme kako bi određene proizvode kako bi mogli zadržati povjerljivost nad određenim podacima. E, ja ovdje smatram da ti mehanizmi neće dopustiti u budućnosti da se poboljša transparentnost. Evo daću vam jedan primjer. Na primjer, govorit ću o jednoj e, tvari, a to je e, zapravo vezano uz e, uz e, jednu vrstu znači, tvari koja se koristi u hrani. E, to je tvar koju, koja se već desetljećima koristi, a do, tada nije, do sada nije bilo nisu bili pokazani nikakvi e, negativni, negativne posljedice. Riječ je o atrakinonu, to su tvari koje do sada nisu bile zabilježene kao problematične, ali sada međunarodna zajednica je počela ukazivati na eventualne probleme. Ja sada dovodim u pitanje znanstvena mišljenja EFSE i čitav sustav, jer kada se neka e, znači prirodna tvar ne može reproducirati i ako postoje sintetičke e, tvari koje imaju istu molekularnu strukturu, ali ipak nisu iste kao ove prirodne tvari, očito je da da očito je da zapravo rezultat te procjene rizika ne može biti onaj koji će zaštititi naše građane. A EFSA je ta koja se u tom slučaju ponašala upravo na taj način. Dakle, oni su analizirani, analizirali one stvari koje imaju iste, znači isti molekularni sastav, ali nisu u potpunosti iste u konačnoci i njihov rezultat ne može biti vjerodostojan. Upravo zato nisam siguran da možemo imati povjerenja u njihove studije. I sada kada govorimo o transparentnosti, budućnosti, ako ćemo još ukloniti određene podatke iz tih studija, što ćemo postići? Sada bih htio postaviti jedno vrlo specifično pitanje komisiji. E, da, trebamo li napraviti procjenu rizika u korištenju tvari? Da. Trebamo li biti e, vrlo jasni u našim tvrdnjama? Da, moramo biti. Kada puštamo neke tvari na tržište, trebamo li stajati za toga? Da, trebamo. A je li EFSA baš prava organizacija koja će to moći zajamčiti? To je moje pitanje. Hvala lijepo, gospođa Zahvaljujem eh, predsjedateljice. Neki kolege su insistirali eh, na tome da da problem koji je vezan uz eh, rezultate koje dobivamo E, je također vezan i uz zahtjeve naših građana koji imaju potrebu da se osjećaju sigurnima kada je riječ o zaštiti njihovog e, zdravlja. Evo zastupnik Pjedičina je rekao da je zaista nužno da e, zaista rekao da je nužno da osiguramo tu transparentnost, ali to se u tekstu ovome ne vidi. I kao što je rekla sama izvjestiteljica, ja vidim da su ovi prijedlozi zapravo korak unazad. Na primjer, ovdje se kaže da nakon objavljivanja znanstvenog mišljenja EFSE da će tada doći do širenja informacija kasnije, ne prije, ali stvar je u tome da mi moramo dobiti informacije na raspolaganje prije nego što je EFSA da mišljenje, ne nakon toga. Dakle, prije su države članice i komisija imali pristup povjerljivim informacijama, a vi sada iz komisije želite zabraniti da EFSA proširi određene informacije komisiji, e, znači odborima i državama e, članicama, da će to biti kao potencijalno povjerljive informacije. Što se tiče glifozata, za tu tvar su zatražena dodatna istraživanja i studije i rečeno je da samo to komisija može napraviti, odnosno da EFSA može napraviti te dodatne studije, ali ne, to tako ne bi trebalo biti e, tako. Znači, vi ovdje zapravo ograničavate pristup informacijama i ne date, ne dopuštate mogućnost nezavisnih stručnih mišljenja. Kada govorimo o e, raznim studijama po pitanju utjecaja na okoliš i na zdravlje ljudi, e, E, zar nije istina da ne možemo govoriti o tajnim informacijama? To su informacije koje trebaju biti uvijek dostupne javnosti. Vi na taj način manipulirate kada je riječ o studiji glifozada. EFSA nije dala ne znam koliko e, studija e, koje smo mi zahtijevali, a glifozat je svejedno dobio odobrenje. Dakle, mene zanima što to točno znači povjerljivost. Do sada nije postojala tenovitost u tom smislu, a nakon ovoga bi ona počela postojati. Također su industrije te koje se boje i odvjetnika i da mi jesmo za to da postoji neovisnost naših stručnjaka i za to da možemo odvojiti one osobe koje će procjenjivati rizik od onih osoba koje će se baviti upravljanjem rizicima. Dakle, EFSA je ta koja mora omogućiti industriji jasne podatke, ali ne smiju te osobe koje će procjenjivati rizik ujedno raditi i na upravljanju tim rizicima ono što mi želimo, a to je stvarna neovisnost stručnjaka koji će imati na raspolaganju apsolutno sve podatke, a da se nitko iza tih podataka ne skriva i da se ovdje ne izlačimo na povjerljivost podataka zbog krađe eventualnih ideja od, od pojedinih poduzeća. Dakle, kada je riječ o tim sirovim podacima, mi smatramo da oni trebaju biti jasno na raspolaganju i da e, trebamo pokazati našim građanima kako uistinu želimo zajamčiti maksimalnu transparentnost našim građanima. Gospođa Zoma je rekla da želimo ovdje zaštititi neke e, vrlo povjerljive podatke o samom procesu proizvodnje, da se želimo osigurati da ne ugrozimo konkurentnost, ali e, istina je da ovim prijedlogom radimo nekoliko koraka unazad po pitanju transparentnosti što više govorimo o transparentnosti, to je više pokušavate ograničiti. Pokušamo biti što zahtjevniji po tom pitanju zbog naših birača. Hvala. Sada gospođa Kadenbach. Hvala Dvije primjedbe naš e, izvjestitelj e, Pop je već iznio našu poziciju. Ja imam osobnu primjedbu, a to je vezano za Europsku građansku inicijativu. Smatram da je upitno sa stajališta demokracije kada je važnost e, te građanske inicijative dovedena u pitanje, iako je bilo puno podupiratelja te inicijative iz jedne države članice možda Dakle, ako nekome se ne sviđa e, rezultat da se to dovodi u pitanje, mislim da to e, nije u redu, da li, bez obzira to, odgovara li to nekome ili ne i mislim da si tu ne smijemo e, uzeti za pravo ocjenjivati to. Što se tiče industrije, naravno ima različiti stajalište kao što ima i različiti stajališta u parlamentu i u mom prijedlogu e, koju sam kao izvjestiteljica u Agriju e, podnijela tu vidim nužnost da se e, naravno u odboru budu dva predstavnika Europskog parlamenta. Isto tako sam mišljenja da bismo trebali povećati broj članova sa četiri na pet i to iz e, područja e, zdravstva, odnosno zdravstvene politike o čemu ste i vi govorili. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar e, koja je danas već dotaknuta, a to su verification studies. Radi se o članku 32a kao što nacrt predstavlja, to je zapravo premještanje odgovornosti i troškova, troškova sa podnositelja zahtjeva za registraciju na zapravo europske e, porezne obveznike. Jer ako postoje pitanja e, vezana za verification, onda komisija je ta koja može e, zatražiti izradu studije koje se plaćaju naravno iz proračuna Europske unije. To u prijedlogu zapravo nije jasno tko preuzima troškove takvih studije. Dakle, u sadašnjoj formi ja sam za u e, micanje tog odlomka možda nam komisija možda može objasniti e, kako zapravo kako opseg tih studija odnosno i tko snosi troškove takovih studija. Hvala lijepa. Hvala vam. E, se i još netko za riječ? Ako ne, Onda e, riječ ima gospodin Ulf e, iz EFSA. Ne, e, EFSA najprije, pa onda komisija. zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Što se tiče EFSE, komisijin prijedlog ide u prilog našoj inicijativi otvorenoj EFSI, E, na koju nastojimo od, 1000, e, e, od 2014. Dakle, mi podržavamo komisijin prijedlog. Iz našeg motrišta bilo bi zaista veliki korak naprijed u smislu transparentnosti, jer bi EFSA imala i pravo i obvezu objave sirovih podataka i to u sveobuhvatnom obliku. Tu bi EFSA dakle, imala i financijska sredstva i obvezu e, za korištenje e, alata i struktura za proaktivno objavljivanje sirovih e, podataka iz studija u određenom trenutku. O tome se još, o rokovima se još ne raspravlja. I stoga mi slijedimo naše načelo da znanost treba analizirati, staviti pod povećalo i to omogućuje E, i pravnim znanstvenicima i zainteresiranim stran, stranama da e, e, provedu, na primjer, vlastita, vlastite izračune i izvedu vlastite zaključke. To neće biti samo napredak u transparentnosti, već će također povećati jasnoću u radu EFSE. Pokazat će nam do do koje mjere možemo ići u objavi. Primjerice sada imamo jednu zamršenu situaciju, jer ponekad morate čekati da vam odobrenje ili dade Europski sud u smislu opsega e, transparentnosti, odnosno mjere transparentnosti do koje možemo ići. Dakle, nama je potreban jasan pravni okvir e, koji kaže ovo se mora zaštititi, a ovo se mora objaviti. I takva jasna pravila dala bi nam e, bolju predvidivost u smislu postupanja s podacima naših prijavitelja. Evo, to je za nas nešto što je vrlo važno. A drugo se odnosi na održivost. E, prijedlog komisije e, želi veću uključenost država članica i u upravljačkom odboru, a isto tako i u predodabiru članova raznih panela. Mislim da se od toga, o tome može e, raspravljati kako će se to u praksi odraditi. Međutim, države članice bi mogle imati jedan otisak prsta, da tako kažem, stručnjaka što se nas tiče, dokle god je stručnjak izvrstan i neovisan e, u skladu s EFSINom e, politikom neovisnosti i sve dokle mi možemo odlučiti e, o ukupnom sastavu različitih panela, nije nam važno tko ulazi u te panele. Za nas je važno da imamo najbolje i neovisne znanstvenike. Jednako tako, e, to, time se ostvaruje veliki napredak u e, povratu sredstava e, organizacijama u državama članicama čije stručnjake mi, da tako kažem, posuđujemo. E, trenutno se radi o dragovoljnom sudjelovanju koje nije plaćeno od strane EFSE, a u ovom prijedlogu predviđa se, e, predviđaju se sredstva kojima možemo e, nadoknaditi troškove stručnjaka, odnosno državama koje šalju svoje stručnjake, a time će se i povećati razina suradnja u smislu nepovratnih, bespovratnih sredstava e, stručnjaka s EFSA. Evo, sve u svemu, za nas je ovo veliki korak naprijed e, u poboljšanju transparentnosti od strane EFSA. Međutim, postoji jedno ali. Ovo samo može funkcionirati e, ako imamo financijska sredstva. Za nas bi najgori scenarij bio da se vijeće i parlament govore, a na kraju se u višegodišnjem financijskom okviru ne osiguraju dovoljna sredstva. Evo, ja vas e, lijepo molim da to ne napravite, jer bismo u tom slučaju e, svi, sva nasvanja propala. Ovako kako je e, predviđeno financiranje u prijedlogu komisije, mi, smo, mi ga prihvaćamo i mislimo da će povećati transparentnost našeg rada. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. A sada gospođa Juliker, e, komisija. Izvolite. Hvala lijepo predsjedateljice, hvala e, gospođi Zomer e, na uloženom trudu i rezultatima koje je postigla u vrlo kratkom vremenu izradivši ovaj nacrt na vrijeme kako bi se ovakav pravni akt mogao usvojiti. E, već smo više puta čuli e, i od komisije, e, inače, o čemu se radi u ovom prijedlogu. Ovo je jedan ciljani amandman općih propisa o hrani koji prije kojega smo proveli vrlo detaljne i dubinske analize općih pravila o hrani, odnosno regulative i to smo činili tijekom dužeg razdoblja. I utvrdili smo da su načela općih propisa o hrani još uvijek e, prilično funkcionalna i dobro e, se odvijaju. Dakle, nismo došli do zaključka o onima na koje utječu opći propisi o hrani, na primjer e, on, one koje zahvaća sveukupna reforma. To je dakle nešto što, e, će, što izlazi iz okvira ovog e, amandmana. E, htjeli smo se zaista osvrnuti na građansku inicijativu o glifosatima, Međutim, e, sve u svemu mislim da je potpuno jasno svima koji e, rade u području općeg javnog interesa, a pod koji potpada naravno i hrana, e, kako društvo ima sve veća očekivanja u smislu transparentnosti. Građani žele razumjeti što se događa u postupku procjene rizika i trebalo bi im zato pružiti priliku i to na najbolji mogući način. E, e, dakle, ta dva aspekta od e, refita i od građanske inicijative. Na temelju njih ovaj prijedlog želi povećati transparentnost postupka procjene rizika, isto tako održivost, osigurati održivost našeg sustava u kojemu je EFSA vrlo bitan element. Željeli smo se osvrnuti e, na ove aspekte e, vrlo ambiciozno. Mm, povećanje transparentnosti mm, ne mogu dovoljno naglasiti. E, onako kako smo mi namjeravali, izradili nacrt naših mjera, one su jasno usmjerene na povećanje transparentnosti. I zato trebamo detaljnije e, dalje razgovarati zašto e, neki od vas e, misle kako je zapravo transparentnost manja ako se provede ovaj prijedlog. To sigurno nije naša namjera. Dakle, veća transparentnost je naš cilj. A doista će doprinijeti većoj e, legitimnosti, e, radu EFSA i njezinoj misiji, a zatim i povećati e, povjerenje javnosti. Isto tako, to će biti jedan znak da su i EFSA i cijeli sustav odgovorni građanima, a to je e, veliki doprinos u bilo kojem demokratskom sustavu. Evo, što je kamen temeljac u, ovom, u ovoj transparentnosti, u ovom prijedlogu? Dakle, to je proaktivna objava svih studija i svih podataka e, koje e, se predaju zbog odobrenja. Dakle, smatramo da je to vrlo dobar instrument e, i vrlo dragocjen, e, posebno ako se odvija vrlo rano u postupku procjene rizika, jer je to ono što ide u prilog e, zainteresiranim stranama i građanima i olakšava im razumijevanje ovog procesa procjene rizika. Dakle, smatramo da je taj element neizostavan, neizostavan dio ovoga prijedloga kako bi zajamčio eh, maksimalnu transparentnost i eh, analizu od strane građana. Smatramo da je to e, temeljan element e, u konzultiranju s javnosti i e, omogućuje isto tako unošenje u registar Unije svih važnih podataka. Također proširuje mogućnost EFSE da postigne što šire znanstvene dokaze dakle omogućuje EFSI da prikupi te dokaze kojima se onda povećava eh, povjerenje javnosti. Eh, čula sam da ste eh, izrazili zabrinutost zašto komisija predlaže takozvane pozitivne popise informacija koji bi mogli na temelju e, opravdanosti zahtjeva e, se uzeti u obzir kao, odnosno proglasiti e, povjerljivima. Naravno da se ovdje radi o stotinama i stotinama, možda i tisućama stranica, a mi smo se povodili primjerom koji u kontekstu medicine jako dobro funkcionira. A ta je da ukoliko itko tvrdi da bi se određene informacije mogle smatrati poslovnom tajnom, onda bi se one zadržale u određenim područjima. Mi smo samo naveli ta područja. Ne morate to e, tražiti nigdje drugdje. Dakle, e, uglavnom, sve ono što je na popisu, e, informacija koje bi trebale biti i javno dostupne je ovim popisom pokriveno i mora biti dostupno. Mislimo da je to jedan praktičan pristup e, kako bi se rasprava mogla e, usredotočiti samo na ova područja. U slučaju da se tvrdi kako određene teme ne bi trebale biti povjerljive, e, ja tvrdim da se takvima treba objasniti da bi to, odnosno oni moraju opravdati štetnost koju bi im nanijelo objavljivanje ovakvih poslovnih tajni. Ovo nikako ne smije narušavati e, pravo pristupa javnosti i građana informacijama. E, to moramo e, uvijek imati u na umu, interes građana i interes javnosti je uvijek ima najveću važnost. To je svakako u skladu i sa konvencijom iz Arhusa. Međutim, u našem iščitavanju to e, ne bi trebalo biti e, problem. Mi smo posebno e, govorili i o zahtjevima iz Arhuške konvencije koje se ne smije narušiti. Htjela bih biti sigurna da dobro razumijete namjeru slova ovoga prijedloga. I na koncu zaista govorimo o e, vještini uspostave ravnoteže. Znamo da e, se industrija brine oko e, zaštite intelektualnih prava i njihovih vrlo skupih investicija i pravila o ekskluzivnosti podataka. Naravno, sve nas zanima zaštita osobnih podataka. Međutim, evo još jednom bih vas htjela uvjeriti da e, sadašnja e, pravila o zaštiti intelektualnog vlasništva i e, o ekskluzivnosti podataka i naravno slijedom toga zaštite podataka, osobnih podataka neće biti narušene. Nadalje, u raspravi je rečeno zašto se nije pobliže objasnilo kako će do toga doći. Pa postoji jedna odredba u prijedlogu koja govori o praktičnoj provedbi E, od strane EFSE te e, navodi e, uvjete koje treba poseći. Dakle, ti su uvjeti upravo u skladu s ovim odredbama koje sam spomenula. One imaju te sigurnosne mehanizme koje će zaštititi javnu objavu u zakonodavstvu. Dakle, oni koji žele pristup ovakvim informacija, informacijama bit će pozvani da ipak e, poštuju ove e, granice. U nastavku bih rekla da e, prijedlog daje mogućnost EFSI da u pripremnim sastancima daje savjetodavne usluge svojim prijaviteljima. Mislimo da je vrlo važno da se sačuva neovisnost i nepristranost EFSE, i ne mislimo da bi EFSA e, trebala postati suautor e, nekakvog e, dosjea kojima se prijavljuju radovi, niti i savjetovati u smislu elemenata same studija. Međutim, jako je važno za mala i srednja poduzeća da mogu dobiti savjete u, ovom, u ovoj ranoj fazi. Mislimo da je e, transparentnost e, davanja savjeta u ovoj pripremnoj fazi prije predavanja radova vrlo važno načelo koje e, omogućuje uopće pružanje takvih savjeta. Što se tiče studija o verifikaciji, kao što znate, EFSA ima mogućnost znanstvene, naručiti znanstvene studije koje su je nužne za provedbu svoje misije. I to se isto. Ništa se ne mijenja. E, no ipak e, smo došli do zaključka da tu može doći do nekih izuzetnih okolnosti gdje e, je razina kontroverznosti visoka. Na primjer, postoji situacija da je potrebno uvjerenje da su postignuti, odnosno prikupljeni šir, najširi mogući e, dokazi iz najšire znanstvene zajednice. Evo, tu je sad jako važno da e, komisija ima ovlasti da traži od EFSE dodatne e, studije upravo u svrhu verifikacije. Mi to vidimo kao jedan alat za procjenu rizika, upravljanje rizikom, i koji će nam olakšati dosljednost. E, kako će se ovo financirati, također je bilo pitanje, to smo naveli u prijedlogu, na e, financiranje dolazi iz javnih e, sredstava, javnih izvora. Mislim da ovo ne bi trebalo osmisliti kao, odnosno predstaviti kao nešto što javnost plaća za same prijavitelje, već se radi o vrlo konkretnim e, prazninama u ovom znanstvenom lancu, da tako kažem, koje treba ispuniti u iznimnim okolnostima. Dakle, javnost ima interes u zatvaranju tih, e, odnosno ispunjavanju tih praznina u znanstvenome lancu. Komisija je također ključne e, prednosti uzela u obzir e, od strane država članica. E, govorimo o stručnosti na razini EU-a i o održivosti sustava. A prijedlog uključuje aktivnosti, odnosno angažman e, glavnog direktora EFSE. E, on je upoznat sa glavnim kriterijima za odabir e, stručnjaka, posebice kad govorimo o izvrsnosti, neovisnosti i najboljem mogućem sastavu panela. Izvršni direktor i dalje može tražiti stručnjake, odnosno pozvati stručnjake, kao što je slučaj i u drugim agencijama, kako bi e, imao na raspolaganju najveću moguću stručnost. Čuli smo dosta o povećanju, odnosno zahtijevanju e, veće transparentnosti u smislu upravljanja rizikom. A htjela bih vas e, podsjetiti da je komisija već podnijela poseban prijedlog koji je povezan sa komitologijom, odnosno pravilima, a posebice je usmjeren na uključenost žalbenog odbora. Dakle, ovo je isto tako na razini zakonodavca e, potrebno. Postoji još jedan vrlo važan aspekt, a to je aspekt komunikacije o riziku. Time se sada e, postavljaju temelji za sveobuhvatnu komunikacijsku strategiju o riziku. A to izlazi izvan okvira EFSE e, već i prelazi na komisiju i e, države članice. Nedostatak transparentnosti u upravljanju rizikom e, doživljava se kao jedan pokazatelj e, nedostatno učinkovite komunikacije općenito. Zbog toga prijedlog želi tu komunikaciju o riziku učiniti djelotvornijom. Što se tiče proračuna i resursa, to je samo po sebi jasno. Ovakav ambiciozan projekt e, ima svoju cijenu, a proračun i resursi e, su e, odnosno brojke, proračunske brojke su isplanirane, međutim još uvijek treba osigurati sredstva. Dakako, to je iznimno važno. Ne možemo imati prijedlog, a da na njegovom samom kraju nemamo sredstva. Molim vas da zaključite. Evo, ukratko, Htjela bih samo još e, jednu stvar reći o interaktivnosti između e, odbora i ovog e, zakonodavnog prijedloga. Naša komisija je već mnogo puta rekla da je predana rezultatu ovog odbora i parlamenta E, i da moramo uzeti posebice u obzir e, odbor za pesticide i njegovo mišljenja. To je jedna, e, jedna aktivnost koja se odvija paralelno sa ovim RIFIT postupkom i odnosi se na sadašnje zakonodavstvo. Dakle, rad u odboru PEST nije uzaludan, e, komisija jedva čeka rezultate e, i e, krajnji je čas da uzmemo u obzir upravo mišljenje o sredstvima za zaštitu bilja i mišljenja ovog odbora. Evo, zahvaljujem vam na mogućnosti da vam se obratim. Hvala. Gospođa Zomer. Hvala lijepo ja bih rado čula od komisije nešto o Arhuškoj konvenciji, budući da je to bilo često spominjeno kao i u drugim odborima, možda komisija može naknadno odgovoriti na to. Zahvaljujem se na vrlo zanimljivu razmjenu mišljenja i e, zapravo ne strpljujem, e, ne očekujem amandmane malo sam optimističnija da ćemo ipak uspjeti još za ovog mandata nego što sam bila prije e, ove razmene mišljenja i srdačno zahvaljujem svima. Hvala lijepa, hvala svima na e, doprinos ovoj raspravi i E, dakle, rok za podnošenje e, amandmana je 11. rujna u 11 sati, a u NGU ćemo o tome glasovati 12.11. A e, krećemo na iduću točku dnevnog reda, to je 14. sastanak konvencije o biološkoj raznolikosti. S obzirom na prijedlog za rezoluciju imamo niz su izvjestitelja i sad ću riječ dati njima, odnosno njihovim zamjenicima. Za gospodina Linz, gospođa Colin Lager ima riječe. Gospođa predsjednice, dame e, i gospodo kolegice, e, ja, e, ovo je stav su izvjestitelja Norberta Linza. Dakle, u prosincu ove godine bit će 15 godina od stupanja na snagu konvencije o biološkoj raznolikosti. E, treba stoga uputiti koliko je važno zadržati e, biološku raznolikost u svijetu zajedno sa mojim kolegicama i kolegama iz drugih klubova. Smatram da je nužno da e, se pojačaju napori za e, povećanje e, i provedbu upravo konvencije o biološkoj e, raznolikosti kako na kako bi se zaista postigli ciljevi biološke raznolikosti i da je važno uspostaviti ambiciozan plan nakon 2020. kao i mehanizam za E, mehanizam provedbe do 2050. Stoga tražimo od Komisije Europske unije i države e, članice da E, zapravo da preuzmu vodstvo kada se radi o očuvanju e, biološke raznolikosti ne samo kod nas već naravno i širom svijeta e, kako bi se postigli ciljevi koji su postavljeni do 2020. Što se tiče strategije do 2050 koja treba biti donesena u prosincu u Egiptu zapravo je trebala biti u skladu sa agendom 2030 i treba e, poticati danje mjere za održanje biološke raznolikosti. Stoga je važno da e, upravo e, ojačamo napore za ostvaranje ciljeve do 2020, da uspostavimo mehanizme za razdoblje nakon 2020. i isto tako da savimo na raspolaganje dovoljno financijskih sredstava za to. U rezoluciji e, bavimo se šest pitanja, dvije su prvo zahtjev za snažni e, međunarodni okvir za djelovanje nakon 2020. i smatram da je važno da se uspostave instrumenti kako bi se mjerili postignuti, e, postignuti napredak, kako bi se osiguralo očuvanje bioraznolikosti i kako bi se postigli napreci. To je važno za djel, E, djelotvornost strategije 2020, 2050. što se tiče poboljšanja biološke raznolikosti. Također želim naglasiti kako je važno da se bude realistično i E, i zapravo ne ići izvan onog okvira koji je usvojen u porizu. Pozitivni prilozi e, e, poljoprivrede, biološkoj raznolikosti, održanja biološke raznolikosti su međusobno vrlo isprepleteni, stoga je vrlo važno podupirati održivu poljoprivredu i e, šumarstvo, budući da je to doprinos očuvanju biološke raznolikosti i zapravo ublažavanje učinaka e, klimatskih promjena. Stoga tražimo da ugovorne stranke zaista e, rade prema održivoj poljoprivredi i šumarstvu. Svim kolegicama i kolegama zahvaljujem na dobroj suradnji. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Gospodin Balaš ima riječ. Eh, Zahvaljujem predsjedateljice. Dakle, kada govorimo o e, biološkoj raznolikosti, to je jedna, jedan od termina koji je sve prisutniji u svijesti naših građana i možemo govoriti o jednoj potencijalnoj ekološkoj krizi u našoj, u mojoj zemlji zato što je ministar okoliša dao otkaz. E, to da postoji jedna, recimo, globalan problem, ja nisam ovdje na strani francuske vlade, nego na strani zapravo međunarodne zajednice. Jer kada govorimo o e, broju broju od 80% smanjenja broja ptica i insekata pokazuje na to da se nalazimo u e, zaista kriznom trenutku i to manje od godinu dana prije izbora, a europski građani su ti koji su se počeli zanimati za tu temu koji ih je prije puno manje zanimala. Nešto se očito mijenja. Danas je jako bitno moći reagirati i moramo uložiti sve napore kako bismo uspjeli naglasiti one stvari koje su ključne za čitav ovaj proces. Evo ga, idemo sada još e, malo dalje od ove e, osnovne teme. Meni je drago što idemo u istom smjeru, zato što kada govorimo o bioraznolikosti, mislim da postoje neki vrlo legitimni interesi, to su radna mjesta, poljoprivreda i tako dalje, ali moramo vidjeti koji su izazovi pred nama. Kada postoji jedna sloga, e, kada idemo u istom smjeru, onda moramo iskoristiti tu priliku da u naše politike ugradimo i pojam biološke raznolikosti. To je nešto što se mora proširiti širiti na svim razinama u svim disciplinama. I zaključit ću sljedećim riječima. Postoji još jedan element e, koji me iznimno pogađa. E, znači kop e, sastanci su, sastanci znači stranaka su iznimno važni i vrlo često vidimo da najčešće kasnimo po pitanju svih onih ciljeva koje nam postavlja konferencija stranaka i možda bismo se morali pobrinuti za to da jednom budemo korak unaprijed i da ne kaskamo za ispunjenjem e, ciljeva iz Aicija. Dakle, bitno je sada da vidimo do koje smo točke došli, budući da je vrlo moguće da ciljevi iz Aicija neće biti ni ostvareni, ali da u sljedećem razdoblju usvojimo konkretne politike, jer ako to ne napravimo, onda ćemo stvoriti strukture koje nećemo moći e, dobro procjenjivati i bitno je da vidimo što možemo napraviti kako bismo promijenili tu sudbinu. S druge strane, mislim da je bitno da iskoristimo to podizanje globalne svijesti i zato smatram da ovaj posao ide u pravom smjeru. Hvala lijepa. Gospođa Višnjevska ima riječ. Gospođo predsjednice, dame i gospodo. Održavanje biološke raznolikosti u Europskoj uniji i u svijetu to treba biti prioritet. I to treba apsolutno biti tako. Tako je e, u Poljskoj 2015. kada smo u okviru napora za provedbu bi e, konvencije e, sastavili smo i usvojili nacionalni plan e, sa planom djelovanja 2015. 2020. Nova strategija nakon 2020. za zadržavanje biološke raznolikosti mora biti ambiciozan i to pripremni proces treba se osla, e, zapravo e, uključivati sve, dakle dionike, različite udruke, e, poduzeća i ostale. Ovaj proces treba biti zasnovan na znanstvenim podacima i na predstojećoj globalnoj procjeni i naravno treba se pretočiti u provedbi ciljeva same konvencije. Stoga je važno da ciljevi u strateškom u novoj strategiji za održavanje bioraznolikosti da ti pokazatelji budu mjerljivi i moramo osigurati da novi ciljevi se temelje na održivim ciljevima održivog razvoja kao isto tako da moraju donijeti dodanu vrijednost kada se radi o e, provedbi ciljeva konvencije. Ono što je važno na nacionalnoj razini kada se radi o održavanju biološke raznolikosti jest uključivanje biološke raznolikosti u različite sektore, recimo u energetiku, rudarstvo, infrastrukturu, proizvodnju i e, zdravlje. Dakle, bioraznolikost mora biti dio svega toga. Isto tako moramo se usredotočiti na stvaranje čvršćih veza između bioraznolikosti i klimatskih promjena. Te stvari su, trebaju se promatrati kao jedna cjelina. Imamo klimatske promjene koje su opasne za bioraznolikost, no istodobno dobra konvencija nam može pomoći da e, spriječimo negativne e, klimatske promjene. Hvala vam lijepa. Gospođa Azekamp ima riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Da, to je iznimno važna tema. Biološka raznolikost eh, na svjetskoj razini se i dalje smanjuje. A jedan od važnih eh, eh, uzročnika toga je upravo naša konstantna glad za E, gospodarskim i industrijskim rastom i razvojem. Kada govorimo o ekonomskom rastu, to, ne smije, to se ne smije odvijati na uštrb ekosustava životinja i biljaka. To je također je i to jedan od važnih uzroka gubitka biološke raznolikosti, ali također ne samo u Europi nego i u čitavom svijetu e, povećanja negativnog učinka na naš okoliš. To je situacija koje svjedočimo i u Sjevernoj i u Južnoj Americi, a da ne govorimo o području oceana. 70% e, rezervi slatke vode je trenutno iskorišteno i za e, uzgajališta, a to je ono što dovodi do e, gubitka prirodnih vodenih resursa, do povećanja CO2 te do krčenja šuma. Dakle, Europska komisija bi trebala podnijeti vrlo ambiciozan plan za očuvanje biološke raznolikosti, te bismo trebali izmjeriti i koliki je učinak stočarstva i uzgoja životinja na e, gubitak biološke raznolikosti. Trebali bismo raspolagati mjerljivim ciljevima i podacima. Hvala. Hvala lijepo. Time je zaključen popis e, govornika. Ima li još netko tko se želi javiti za riječ? Ako ne, onda gospođa Ledu iz komisije ima riječ. Hvala lijepo, predsjedateljice. E, u ime komisije želim zahvaliti Europskom parlamentu na ovom e, odličnom nacrtu rezolucije i svakako e, računamo na vašu suradnju e, vezano za e, ovoj sastanak. Što se tiče nacrta rezolucije, slažemo se da je vrlo zabrinjavajuće to što nismo na dobrome putu za postizanje ciljeva ove konvencije o biološkoj raznolikosti. I u tom kontekstu, što se tiče kopa 14, stranke će morati usvojiti određeni e, proces e, kojim se e, ispunjavaju ciljevi do 2020. u obliku, u, u pogledu biološke raznolikosti. Kako znate, sada izrađujemo s vijećem sve ono što nam je važno kako bismo ostvarili suradnju za COP14. Međutim, e, i mi, države članice, poslali smo e, neka stajališta naša CBD e, tajništvu kako bismo ih iznijeli na sastanku COP14. I istaknuli smo da proces treba omogućiti razvoj ambicioznih, realnih i mjerljivih ciljeva i također treba osnažiti sadašnje e, ciljeve. Okvir e, bi svakako trebao predvidjeti dodatne mehanizme za primjenu kao što je dragovoljne e, obveze kako bismo, se, kako bismo ispunili sve ove zadane ciljeve od strane dionika. Ovaj proces mora biti participatoran, mora biti transparentan, inkluzivan kao prvo E, ono što je jako važno e, jest da se naše stajališta slažu sa nacrtom rezolucije i e, bit će nam veliko zadovoljstvo dobiti podršku Europskog parlamenta u ovom procesu. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem na raspravi, a sada rok je 5. rujna u 11 sati, rok za amandmane a onda ćemo e, imati glasovanje 10. i 11. listopada. Evo da se sada vratimo na našu, e, naš dnevni red, a sada e, imamo zajedničku raspravu vezano za obzor Europa, uspostavi obzora Europa, okvirnog programa za istraživanje inovacije. yeah, um, so, take these items together. E, ove dvije točke ćemo dakle obraditi zajedno i počinjemo sa e, nacrtom mišljenja, a izvjestitelj je gospodin Bušoj. Hvala lijepa predsjedateljice, e, drage kolege, Obzor Europa bit će deveti e, okvirni program za e, istraživanje i imat će više 20 milijuna više eura na raspolaganju milijardi. Zbog toga želimo čestitati komisiji. Vezano za naše prijašnje iskustva s prijašnjim programima, Obzor Europa želi osnažiti znanstvenu i tehnološku bazu Europe, potaknuti konkurentnost i e, učiniti Europsku uniju voditeljem u rješavanju e, izazova 21. stoljeća od zdravlja pa sve do tehnologije i e, kružne ekonomije. E, obzor 2020. E, je uspio e, postići mnoge ciljeve i povećati kvalitetu znanstvenih radova i objava studija. Međutim, ekosustav kakav je sada još uvijek ne može garantirati inovacije koje će rezultirati stvarnim vidljivim rezultatima za građane tu e, prepreku stvara velika kompleksnost koja smanjuje i učinak i brzinu provedbe inovacija u Europskoj uniji. Kontinuitet ovog e, okvirnog programa e, nastoja će istaknuti i pojednostavljivanje i brendiranje, da tako kažem. Uh, budući da imamo uh, zajedničku raspravu, sad ću uh, reći svoje primjedbe na obe teme. Prvo govorimo o organizaciji, odnosno strukturi od tri stupa, a treći je za otvorene inovacije. Imamo tu i Europski, Europsko vijeće za istraživanje, e, Agencija o Marie i Europski institut za inovacije i tehnologiju. Isto tako pozdravljam e, nastavak e, bespovratnih sredstava kao glavni mehanizam financiranja. A imamo također tu i veći broj nedostataka koje smo uočili putem zajedničkih e, e, vanjskih i unutrašnjih e, procjena i analiza u suradnji sa dionicima. Zbog toga mislimo da će ovo osnažiti jedan program istraživanja, posebice element koji se odnosi na misiju. prema tome, radi se o propisima 10 i 11, amandmanima 10 i 11 računamo na veliki broj klastera vezano u usporedbi na, e, sa obzirom 2020. E, promijenit ćemo tu e, strukturu klastera, posebice ono koje se odnosi na zdravlje, a rješava izazov starenja populacije i kroničnih bolesti te prenošenje bolesti preko granice predlažem da se poveća proračun i za obzor Europa i za klaster zdravlje. Ponekad je teško ispuniti sve prazine, praznine u različitim klasterima računamo na dvije komponente koje moraju imati međusobnu djelotvornost u stupu 2, kako je bilo i u obzoru 2020. E, 70% bi se trebalo odnositi na izazove u društvu i povećati učinkovitost za društvo, a 30% trebalo bi usmjeriti na industrijsku konkurentnost. Što se tiče misija, e, potrebno je organizirati nekoliko učinkovitih misija koje će okupiti i znanstvenu i e, poslovnu zajednicu i služiti kao katalizator te dovesti e, veću učinkovitost za građane. E, rak, odnosno karcinom, je jedan od najistaknutijih izazova s kojima se građani susreću. 70% zdravstvenog sektora se bavi tom bolešću, pa bi ona zbog toga morala biti prioritet za istraživanje. Isto tako, e, karcinom je vodeći uzrok smrtnosti među djecom. E, inovacije su fragmentirane u ovom području i pojedinačna e, djelovanja ne mogu razriješiti pojedinačne ove izazove. Pa predlažem misiju što se tiče popravljanja situacije u pobolu i smrtnosti djece uslijed raka do 2030. Uspjeh obzora Europa je vrlo važan za nas. E, dva od tri stupa e, odnose se na naš, našu izravnu odgovornost i pokrivaju najveći e, obuhvat drugoga stupa kojemu je predviđeno 32,7 milijardi eura. A oni su naravno relevantni za rad ovog odbora Envi. Isto tako znamo da ovo nije proporcionalno e, očekivanjima naših građana. Pa zbog toga proračunsku stavku za e, zdravlje molim da se e, amandmani 13 i 14 zadrže na istoj razini kao u prethodnom okviru, što iznosi 9,7% izdvajanja, a ne 8,18% kako se predlaže. Isto tako želim da se 1,125 e, milijardi e, prebaci sa e, klastera zdravlje u klaster digitalne industrije. A vezano za pitanja okoliša imamo veliki broj amandmana za ove odluke od 18 do 34 do 46 koji potiču inovaciju za čista rješenja, dekarbonizaciju i istraživanje e, pesticida s niskom rizičnošću. Hvala vam lijepa. E, očekujem vaše komentare i prijedloge od svojih kolega, e, izvjestitelja u sjeni i s radošću Očekujem naš zajednički rad na ovom prijedlogu komisije koji je po mom mišljenju dobar, ali bi mogao biti učinkoviti. Hvala. Hvala. A sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni ili njihove zamjene. E, u slučaju gospođe Kabazon. Presidenta. Zahvaljujem predsjednice. Ja ovdje zamjenjam kolegu Timora koji ne može biti prisutan na sastanku. Želim započeti zahvaljujući gospodinu Busoleju na ovom njegovom doprinosu. Mi se u većini stvari slažemo. Također smo razmotrili i doprinose drugih kolega, onih također koji su u odboru ITRA i smatramo da je to dobar doprinos da bi se poboljšao ovaj tekst komisije. Ne moramo vas ni podsjećati da ovaj program za istraživanje može povećati konkurentnost i da se možemo tako suočiti sa izazovima pred kojima se nalazi društvo današnjice. Ali moramo e, također biti i svjesni toga da je komisija napravila e, napore i povećala je čak i proračun, no znate da je došlo do povećanja cijena i ovo povećanje e, sredstava iz proračuna nije dovoljno. To se duguje i činjenici da samo jedan od četiri projekata, zahvaljujući bez obzira na njihovu izvrsnost mogu biti financirani e, u okviru ovog programa. I zato mislimo da je to veliki gubitak prilika i da bismo trebali ovaj program povećati na 120 milijardi. E, da, istina je da ovdje e, moramo osigurati i predvidljivost, ali mislimo da treba ugraditi i određene promjene koje možda nisu revolucionarne, što mogu imati pozitivne posljedice. Ovaj drugi stup se tiče tema koje su za odbor Envi iznimno bitne i zato je bitno osigurati nad nadležnosti u trenutku e, između, za, sve, svaki pojedini stup kako nijedan od tih e, klastra i tema zapravo ne bi e, ostala zakinuta za sredstva koja su joj potrebna. Također ćemo podržati i e, pojedinačne programe koji imaju vrlo veliku e, gospodarsku težinu. Htjela bih se usmjeriti na još jednu komponentu, a to je povezivanje društvenih izazova s industrijom. E, to bi moglo možda izazvati zbunjenost zato što će možda značiti da se ovi društveni izazovi neće razrješavati na učinkoviti način i da bismo možda taj postotak trebali smanjiti. Postoji jedan veliki problem u, e, dovolj, priličan, broju praznina koje postoje trenutno na razini Europske unije, a moramo osigurati i sudjelovanje industrije, no istovremeno imati na umu da ti programi za istraživanje koji su namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu i koji su postojali u obzoru 2020. ne smiju biti razvodnjeni, da oni se moraju nastaviti. E, to je najvažniji dio sektora i znate koliki broj industrija zapravo spada u to područje malog i srednjeg poduzetništva. Mislimo da je to jedan od najvažnijih njih e, načela, ali ono ne treba biti protivno širenju izvrsnosti i upravo zato moramo povećati broj regija koje će sudjelovati u programima. Bitno je da nađemo mehanizme kako bi e, procjena E, tih projekata bila učinkovita, odnosno da se neće zapostaviti određene regije koje imaju ambicije i da nećemo zanemariti talente koji postoje u određenim područjima, a imaju eventualnih gospodarskih poteškoća u razvoju i nisu se mogli do sada iskazati. Dakle, da bismo mogli zadržati tu izvrsnost i talentu e, velikim brojem, u velikom brojem regija, morali bismo osigurati drugačije pokazatelje kako bismo povećali još tu izvrsnost i doveli na neku novu razinu. Klasteri i izazovi konkretni, su oni koji su sa stajališta odbora ENVI, nešto što smo već naveli u obliku, eh, u obliku eh, ovih, tri dijela, ovih tri klastera u okviru drugog stupa, znači zdravlje, klima, energija, mobilnost, hrana i prirodni resursi. E, zdravlje je to koje zahtijeva veće, veća sredstva i mora se bolje odražavati i u konkretnim programima. To je iznimno važan dio, ali ne smijemo zaboraviti da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvažnijih e, razloga smrtnosti u Europi. Rak je također bitan, ali ne smijemo zaboraviti kardiovaskularne bolesti. E, istina je kada govorimo o pedijatrijskim slučajevima raka te o brigi za djecu, mislimo da je to definitivno jedan od klaster na koji se moramo usmjeriti. Istovremeno moramo poboljšati i e, znači ovaj klaster vezan uz klimu, energiju i mobilnost. U ovom trenutku poljoprivreda je ta koja u proračunu Europske unije e, mora uvesti neke rezove. A ako mi želimo imati održivo poljoprivredu, e, to je nešto što mora odgovarati izazovima s kojima se suočavamo danas, a to nećemo moći ako će se proračun smanjiti. Dakle, nije sve u tehnologiji. Nama također treba i jasno ugrađivanje socijalnih i e, humanih e, znači čimbenika u sve naše inovacije i istraživanja, a ne smijemo zaboraviti ni temu imigracija. I zato znanstvena diplomacija mora biti jasnije odražena i u tim pitanjima. Kada govorimo o procjeni učinka, mi vrlo često e, procjenjujemo e, rezultate samo u e, ekonomskim terminima i u procjeni dodatnih radnih mjesta. Moramo procjenjivati i socijalni učinak. Dakle, nama je cilj da ili smanjimo ili odgovorimo na velike izazove u našem društvu društvu ne smijemo stvoriti nove oblike nejednakosti. Bitno je kako ćemo procjenjivati rezultate, ne samo e, uspješnost, nego na koji način i e, ekonomsku korist, nego također i na koji način će naši građani imati koristi. Također moramo i rodnu perspektivu uvesti u ove studije i moramo kada razrađujemo znanstvene studije po pitanju e, znači rodne ravnopravnosti moramo ugraditi i tu kategoriju u ovaj projekt jer je premali broj žena koje upravljaju istraživanjima i e, projektima. Nadamo se da ćemo zajedno s komisijom uspjeti poboljšati ovo izvješće i čestitam izvjestitelju Bujsoleju koji je krenuo u dobrom smjeru i nadamo se da ćemo doći do sporazuma. Puno hvala. Hvala lijepa. Gospodin Matthews ima riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Drago mi je vratiti se ponovno ovom odboru. Prije svega moram E, općenito pozdravljamo prijedlog komisije vezano za ovu temu, kao i uvijek naravno. E, mi ćemo e, E, dakle o, davati ocjenu o ovom prijedlogu da li se radi o otvorenim, e, transparentnim e, i da li se osigurava vrijednost za novac poreznih obveznika. Treba osigurati zapravo da se ne dupliciraju nacionalni napori, već usredotočiti se na ona područja gdje međunarodni rad, odnosno međunarodna suradnja može ostvariti bolje od nacionalne suradnje. Stoga bismo željeli osigurati da Vijeće za inovacije Europske unije e, stvara europsku dodanu vrijednost i da e, zapravo pojačava e, inovacije na nacionalnoj razini, na maksimizira napore E, uključujući do najmanjih, do malih i srednjih poduzeća za koje smo zainteresirani da osiguramo njihovo blagostanje. Budući da sam zastupnik iz Ujedinjene kraljevine, naravno uz odlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije do kraja idućeg proračunskog razdoblja, što želim pozdraviti činjenice što je ovaj, ova odluka e, otvara vrata ostanku Ujedinjene kraljevine u programu obzor naravno sve vezano za Brexit e, vezano je za pregovarače ne znamo kakav će biti daljnji tijek ali puno ljudi u Ujedinjenoj kraljevini žele vidjeti uključenost njihove zemlje u programu Obzor. Stoga radi se zaista jedno o transnacionalnoj znanstvenoj suradnji e, i mnogi i to je osnova za suradnju naših zemalja sa zemljama izvan Europe i na pokušavamo ostvariti ravnotežu između e, različitih e, instrumenata financiranja kako bi e, ostvarili najbolji rezultat za krajnjeg korisnika. To je naravno pretpostavka za osiguranje vrhunske znanosti koje će biti na korist svim građanima Europe. Hvala vam. Gospođa Ris ima riječ dakle zidan žalac zahvaljujem predsjedateljice Evo, ja se slažem e, sa doktorom Buzojem, sa svim stvarima koje je ovdje izložio i također sa mnogim prioritetima i e, glavnim stvarima koje je predstavila komisija. Znači, prioritet je da održimo kontinuitet između trenutnog e, programa Obzor 2020. i njegovog nasljednika o kojem razgovaramo danas, Obzor Europa. to je od ključne važnosti kako bismo lakše E, nastavili sav onaj posao i na razini istraživanja i na razini inovacija. Zato što je bitno da osiguramo i nove projekte te da imamo odobrena sredstva za njihovo financiranje. Dakle, e, moramo izvući korist što je više moguće iz e, tih financijskih sredstava jer oni su doveli do uspješnosti programa Obzor 2020. E, danas imamo tri puta više zahtjeva za sudjelovanje u programima od onoga što zapravo možemo financirati. I to je samo svjedoči o uspješnosti prethodnog programa. E, pokušavaju se smanjiti administrativna opterećenja, pokušavaju se pojednostaviti postupci, pokušavaju se bolje uskladiti i koordinirati ovi programi s drugim programima Europske unije kako bismo povećali učinkovitost e, kako po razini kvalitete tako i po količini. Europska unija e, će neće financirati samo projekte koji imaju zajamčeni visoki učinak i uspješnost, nego također ćemo pokušati financirati i razno razne projekte koji će imati drugačije drugačije namjene. Mi ćemo e, uzeti u obzir sve projekte te ćemo uzimati u obzir i dosad postignute rezultate, a istraživanje se mora raditi na takav način da se održi trenutni trend, ali također i da imamo komercijalnu svrhu te mogućnost e, iskorištavanja europskih inovacija i rezultata istraživanja kako bismo se mogli suočiti sa najžurnijim e, izazovima s kojima se danas suočava naše društvo. Ovdje mislim o tome što je gospodin dr. Busoj već spomenuo, a to je održivi razvoj i zdravlje. E, oni žele ojačati taj dio u tekstu kroz čitav niz amandmana i mi ćemo, mi ćemo podržati te amandmane. Kolegica Capeson je naglasila i ključno pitanje vezano uz eh, proračun. 94 E, milijarde eura e, će biti sad 97 milijardi eura će biti os, e, će biti odvojeno sada u odnosu na prethodnih manje od 80 milijardi koji su bili odvojeni za obzor 2020. godine. Mi smo u našem izvješću tražili u ožiku 120 milijardi eura, znači daleko smo od cilja i pitanje je zar zaista ne želimo potrošiti 3% BDP, vrstu BDP-a na istraživanja. Ja ću sada još završiti jednim pitanjem koje se tiče možda jednog marginalnog aspekta e, i više se tiče ove neke tehničke naravi. Ako sam dobro shvatila, riječ je o tome da područje interveniranja sa klastera zdravlja prebacimo na klaster za digitalizaciju. Zar ne mislite da ćemo na taj način razvodniti specifičnost tog sektora kada ćemo govoriti o digitalnim problemima i izazovima koji imaju puno širi raspon? E, evo, to je samo jedno tehničko pitanje i zahvaljujem na svemu što ste do sad napravili. Hvala lijepa. Želi li se još neko e, javiti za riječ? Ako ne, čućemo gospodina Makeja iz komisije. Hvala gospođo predsjednice i hvala svima koji su izložili svoja mišljenje. Hvala na podršci programu Obzoru na kojoj smo vam zahvalni, koju pozdravljamo napose smo imali e, korisne rasprave s E, izvjestiteljem koji su razriješili niz pitanja. Želim zapravo vrlo kratko u nekih 3-4 minute e, vidjeti kako e, mi percipiramo neke od amandmana prvo ćemo početi sa nekim općim stvarima, a onda ćemo se koncentrirati na neke konkretne elemente, konkretne članke. Opća stvar da su svi amandmani koji su opće prirode, govoreći o delegiranim aktima, o projektima i tako dalje, mi svi znamo kako to teče. To je dio uh, paketa konačnih rasprava. No, vrlo jasno, to je dio završne faze rasprava između institucija tako da ne bih e, e, komentirao to, suzdržit ću se komentara na tu temu. Neki od amandmana e, zaslužuju tehničku raspravu, imamo tehnički sastanak danas podne što bi mogao biti od koristi kako bi se razjasnila neka od pitanja i treća stvar postoje određena ponavljanje kada se radi o različitim amandmanima koji se bave istim pojmom E, e, održivost je jedno pitanje. Naravno, e, mi pozdravljamo naglašavanje održivosti, a pozdravili bismo da se to ne ponavlja, zato jer to onda razvodnjuje pozornost. Ponekad je također preskriptivno neke bi se stvari mogla zapravo prebaciti u proces e, strateškog planiranja, što je naravno predviđeno za jednu kasniju fazu, postoje niz izvrsnih ideja i izjava koje su unesene u amandmane, no e, s vremena na vrijeme one prelaze djelokrug i okvir što e, zapravo čime se ovaj program može baviti. Dakle, mi shvaćamo namjeru i u i možda bi e, u uvodnim izjavama bilo bolje mjesto za te izjave, međutim time se možda prenapreguju određeni argumenti. S vremena na vrijeme postoje određene e, vrijednosne e, prosudbe koje bi se mogle vidjeti kao negativne konotacije i to naravno treba izbjegavati kada se radi o politici hrane ili o nekim drugim koncentrirat ću se sa što se tiče uvodnih izjava e, programa. Dakle, mi pozdravljamo e, upravo naglasak na održivom razvoju, potpuna podrška i e, komisija će krajem godine dati dokument za razmatranje pod palicom gospodina Timremensa. Što se tiče otvorenog pristupa amandmanima koji su predlaženi, mi predlažemo ne ograničiti definiciju otvorenog pristupa e, to ide i prema e, protokolima softvera, ne samo e, objavljivanje i imamo preporuke vezane uz to i želimo ostati dosljedni. Što se tiče članaka, što se tiče uvodne izjave, pozdravljamo naglašavanje važnosti E, e, udovoljavanja potreba društva i naravno uključenje dionika. To je naravno bitno e, to je jedan od bitnih sastavnica programa i ustrojstva programa Obzor. Što se tiče članak, što se tiče članka sedmog amandmana 11. govori se o misijama, to je naravno novina ovog programa Obzor. Mi smo sada u fazi istraživanja jer imamo puno različitih zanimljivih ideja, no moramo naravno temeljito e, istražiti u kojim se domenama takve misije mogu e, e, odvijati, moramo odrediti prioriteti, to će doći do kraja kasnije u našim raspravima s dionicima, s Europskim parlamentom i sa državama članicama. Što se tiče IPR pitanja općenito. Puno je amandmana 17, 18, 19 i eh, program Obzor uvozi naravno više fleksibilnosti nego Obzor 2020, dakle ne isključuje mogućnost da se postigne sporazum eh, između sudionika prije eh, ostvarivanja dogovora. Imamo fleksibilnost vezano za u, utvrđivanje e, e, identiteta, možda ti članci bu posebno suvišni. Što se tiče vremenskog okvira, naravno e, potrebna je fleksibilnost, ali moramo zapravo imati jednu krajnju granicu da bismo osigurali da se stvari dovrše na vrijeme. Govorio sam o negativnim konotacijama u amandmanu 24 gdje se govori koji daje zapravo dojam da postojeći e, mehanizmi nisu e, djelotvorni, to je naravno nije bila namjera, to je e, nesretna formulacija, vrlo važna stvar koju je gospođa Riz naglasila, a, što je razlog za zabrinutost za nas, a to je E, povratak u treći klaster cijelog niza pitanja vezanih za e, digitalna rješenja za e, zdravstvenu zaštitu i tu vidimo komplementarnost između klastera 3 gdje se govori o industriji i digitalno, klastera 1 gdje se govori o zdravlju, zato jer klaster 3 radi se o razvoju tehnologije, plat, razvoju platformi, za opću namjenu, no ključno je da se zadržemo, da u svakom e, klasteru zadržimo elemente jer ovdje govorimo o primjeni takvih tehnologija, takvi, takvih e, platforma, radi se o integriranju, optimiziranju njihove e, koja je e, specifična za određenu domenu. Dakle, radi se o inovacijama u, dakle, Stoga je naš apel da se to zadrži u okviru klastera 1. Što se tiče e, partnerstava amandman 28, mi želimo naglasiti važnost pojačati e, predanost sudionika kako bi e, pružili inputu gotovini jer ponekad iz iskustva primjećujemo da su prilozi e, u naturi e, business as usual, međutim e, prilog u novcu je jači element koji označava strateško uključenje. Što se tiče konkretnih programa, prešao bih na neke elemente ponekad imamo zapravo preveliku specifikaciju kada govorimo o osam. E, govorimo o određenim rješenjima u detalje tako da mi predlažem da se o tim pitanjima razgovara na tehničkom sastanku. Pozdravljamo amandman devet e, i referencu na kružno gospodarstvo jer se radi o jednom širem pitanju, široj temi i to je dobra stvar koja je spomenuta. Što se tiče 14. E, govori se o dobrobiti za građane vezano za investicije i imamo cijeli niz odredbi e, posebno e, planove e, i korištenja rezultat radi se o članku 34 tako da imamo dovoljno odredbi. Aspekt koji je uvijek osjetljiv u amandmanu 18 posebno smo naglasili određene bolesti, posebice rak i znamo njegovu važnost za društvo. No i e, upravo izdvajanje te bolest može biti kontraproduktivna zato jer obično koristimo e, izraz o neprenosivim e, bolestima, naravno i rijetkim govorimo i o rijetkim bolestima, tako da e, predlažemo da tu koristimo jedan općenitiji pojam. Što se tiče amandmana 23, tu se specifično e, spominje Svjetska zdravstvena organizacija. To nije dobra zakonodavna praksa da se uključuje druge organizacije koje nad kojim nemamo kontrolama jer ako e, svjetska zdravstvena organizacija promijeni svoju listu, mi na to ne možemo utjecati, dakle treba takvu praksu izbjegavati. I na posljedku da zaključkim, jedna konkretna stvar, e, radi se o amandmanu 48 gdje se govori o arktičkom istraživanju, to potpada pod klaster 4 zato jer je Arktik u krizi, to znamo, ali povezano je s raspravama o klimatskim promjenama i to po našemu mišljenju jest zaista primjereno da se i s tim problemom pozabavimo u tom kontekstu. Puno je bilo dobrih ideja koje je izvjestitelj iznio i koji su zastupnici izvecije, tako da smatram da ćemo imati još bolji program i naravno veselim se daljnjim raspravama. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Sada riječ ponovno ima gospodin Bušoj. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Zahvalio bih svim kolegama na njihovim doprinosima i također predstavnicima komisije. E, još jedan puta zahvaljujem gospođe Gabezon e, na pozitivnim stajalištima i e, prijedlozima u pogledu amandmana dok ih čekamo. Jako je važno potvrditi da tek mali broj projekata koji, koji ispunjavaju uvjete mogu dobiti financiranje u okviru obzora 2020. Dakle, jasno je da moramo raditi učinkovitije. E, gospodin Matthews, da, jako je važno ne duplicirati nacionalne prioritete, a što se tiče Ujedinjene kraljevine, to je nešto što ćemo morati e, pričekati i vidjeti hoće li oni ostati u okviru ovog programa ili ne. Program naravno nije otvoren samo za članove, članice Europske unije e, i u pogledu primanja, financiranja i davanja. Što se tiče gospođe Ris, Evo, htio bih joj reći, e, reći sljedeće e, zastupniku Resu. Što se tiče administrativnih preprečenja, ja se slažem s vama i već sam rekao da su administrativna, odnosno birokratska opterećenja i kakva prepreka e, koje treba eliminirati. Vi ste razgovarali i o proračunu. Upravo zato sam predložio da se da se znači e, digitalna rješenja i zubarska tehnologija prebaci u jedan drugi klaster. Na taj način ćemo olakšati ovaj klaster zdravlja. Ja sam predložio dva rješenja, a to je da povećamo ili proračun za klaster zdravlje. U tom slučaju bi trebalo povećati i financijsku omotnicu cijela programa, što neće baš biti jednostavno postići Dakle, to e, nije samo preduvjet e, koji postavlja naš e, odbor, nego se o tome treba raspravljati sa Europskom komisijom. A takvo znatno povećanje bi povuklo za sobom i promjene u nekim drugim programima. Ono što sam drugo predložio, a to je da ostavimo više prostora za samozdravlje i za projekte koji su vezani uz to. I ako prebacimo financiranje projekata vezanih uz određene tehnologije vezane uz zdravlje koje imaju veze sa digitalnom tehnologijom. To se može prebaciti u drugi klaster tako da ostavimo više prostora za one projekte koji su vezani isključivo uz zdravstvenu skrb i zaštitu. Naravno, možemo i raspravljati o kako ćemo povećati učinkovitost tih programa. Htio bih na koncu još jedan puta kontaktirati komisiju vezano za tehničke informacije koje su nam e, predočili. E, danas će se održati jedan tehnički sastanak i e, sastavit ćemo se s vama što je, koliko god je potrebno. Primam na znanje nekoliko vaših primjedbi koje su na mjestu. U pravu ste, neki amandmani zadiru previše u detalje, pa mi se čini da e, neke od njih doista ne treba uključiti u zakonodavni tekst. Inzistirat ću na e, jasnom isticanju e, E, raka, posebno pedijatrijskih slučajeva e, raka. E, možda bismo mogli napraviti jedan nacrt koji nije obvezujući. Shvaćam da morate konzultirati sve dionike. Međutim, ako nismo konkretni i ne idemo u detalje, budući da to nije moguće u zakonodavnom tekstu, neke, neke prioritete onda možemo raspraviti u Europskom parlamentu i e, države članice ih mogu prihvatiti. A onda bi to dalo jedan politički signal pozitivan ovom programu. Hvala vam lijepo i hvala gospođo predsjedavajući. Uh, e, hvala vam gospodine Bušoj na vašem, vašem izlaganju i e, raspravi. Rok je 5. rujna za amandmane, a Glasat će se na odboru ENVI 10. E, 11. E, listopada. A sada prelazimo na zadnju točku e, dnevnog reda, a to je sveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici. Razmatramo nacrt mišljenja, a izvjestitelj je gospodin Pjeha. Izvolite. Zahvaljujem polityki, europejskiej polityki gospodarczej. Dokument, dokument se odnosi na, dakle, sveobuhvatnu e, europsku politiku, međutim, teško je izostaviti e, jedan golemi aspekt koji se odnosi na zdravstvenu skrb u okviru umjetne inteligencije. Naime, e, umjetna inteligencija će dovesti do jedne revolucije. Revolucije i u tehnologiji i u e, gospodarstvu, a što se tiče e, medicine, e, doći će do jedne etičke revolucije. A ova e, rezolucija odnosi se ne samo na Europu, već i na cijeli svijet znamo kako Europa mora pripremiti primjerene dokumente koji će opisati i dati upute kamo ići e, što se tiče rješenja i primjene e, umjetne inteligencije u e, medicinskoj tehnologiji i u zdravstvenoj skrbi. Zdravstveni programi također koji razvijaju nove lijekove i tako dalje. Već znamo da su robotika i umjetna inteligencija E, nešto što se može iskoristiti i već se koristi u e, iznimno preciznim e, operacijama zahvaljujući tehnologiji. Naravno, uvijek razvijamo i nova stajališta, uzimamo u obzir starenje stanovništva i skrb za osobe s invaliditetom, a pogotovo invaliditet koji se odnosi na stariju dob. Ovdje će robotika imati vrlo važnu ulogu i e, u smislu tehnologije i e, etike. Dakle, već sada e, se pitamo kako možemo regulirati jednog autonomnog robota koji se skrbi za osobu s invaliditetom. Nekad smo imali dakle, tu odnos između liječnika i pacijenta ili medicinske sestre i pacijenta, a sada imamo umjesto njih e, umjetnu inteligenciju za koju ne znamo da li će e, imati osjećaj empatije ili ne. Dakle, to su vrlo očiti veliki izazovi pred nama. Jasno je da moramo nešto poduzeti. Po mome mišljenju, e, to znači tražiti od komisije da sastavi jedan plan i to ne samo plan za danas, nego i plan za budućnost sve ono što se odnosi na istraživanje i razvoj u području umjetne inteligencije vrlo se brzo razvija. Već sada imamo autonomne, dakle samovozeće automobile, vozila e, na cestama a imamo isto tako e, testiranje e, komunikacijskih sredstava bez ljudskog e, uplitanja, odnosno uopće aktivnosti ljudi. Dakle, to sve zahvaljujemo umjetnoj inteligenciji. Neprestano moramo pratiti ove postupke. Isto tako, dinamika razvoja umjetne inteligencije i robotike imat će upliva na e, zakonodavni postupak. Nedavno smo usvojili jedan dokument, e, uredbu o e, medicinskim uređajima. je li robot onaj koji se koristi u medicini ili neki robotski uređaj koji zamjenjuje rad medicinske sestre. Da li ga onda smatramo medicinskim uređajem ili nečim većim. ovo su propisi e, vrlo novih datuma. E, a opet nisam siguran da su suvremeni e, u odnosu na izazove s kojima se susrećemo. Stoga je potpuno jasno da moramo uspostaviti skupine stručnjaka i potaknuti određene aktivnosti. Jednako tako moramo imati kontrolu, a i uzeti u obzir sve one koji su uključeni u ovaj proces i tu ne mislim samo na inženjere ili e, stručnjake za biomedicinu. Tu mislim i na naše građane. Jednako tako nužno je e, sastaviti određeni financijski okvir kako bi ovaj program posebice u medicini e, bio uređen. Isto tako pojavit će se tu i neka pravna pitanja E, svi pratite medije, vidjeli ste e, pravne e, postupke, odnosno tužbe protiv liječnika zbog liječničke odgovornosti. Što ako takvu neodgovornost počini robot? Na koji način ćemo odgovornost robota sankcionirati? Evo, to su samo početne doprinosi, odnosno misli o onome na što komisija mora obratiti pozornost kada bude sastavljala sveobuhvatni e, program. Evo je samo još jedna digresija. Imamo e, problem u stavku 2 e, s prijevodom, pa bih htio samo reći da ćemo tu pogrešku razjasniti da bi tekst bio jasniji. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, a sada izvjestitelji u sjeni gospodin Miko Lasik. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Drage kolege, zahvaljujem gospodinu Pijehi na e, nacrtu mišljenja o ovoj temi. E, ova tema je sve važnija. Zasigurno e, se moramo pozabaviti ovom temom e, jednim detaljnim i e, sveobuhvatnim e, pristupom jer sve više umjetna inteligencija igra ulogu u našim životima. Mi smo odgovorni da pružimo dobru, dobro vodstvo temeljeno na jednom čvrstom zakonodavnom okviru u suradnji sa svim relevantnim dionicima i građanima. Živo se sjećam jedne studijske posjete bolnici u, u gradu Arst u Belgiji prije nekoliko godina e, kada sam e, zajedno s drugim kolegama imao priliku vidjeti e, tehnološku primjenu Da Vinčevog robota tijekom jedne, jednog kirurškog zahvata. Kirurg je upravljao tim uređajem i time je mogao preciznije raditi. Ovo se odnosi e, na, e, naravno, vrlo e, mali broj operacija, ne na sve njih. Međutim, tehnološki napredak i dobrobiti koje donose uvijek se odvijaju u kontekstu. Što se tiče umjetne inteligencije i robotike, one imaju golem potencijal, posebice u području zdravstva a zdravlje je jedna od najvećih dragocjenosti koje imamo. Isto tako povezani su na važan način sa sigurnošću i okolišem. Stoga e, znanje koje se temelji na složenoj analizi podataka koju provodi umjetna inteligencija i koje se kombinira sa stručnošću može povećati djelotvornost i učinkovitost zdravstvenih sustava, zaštite okoliša i zaštite, odnosno e, sigurnosti hrane. E, ja podržavamo strategiju koju je komisija predstavila u travnju, a koja planira pojačati investicije koje svakako moraju biti popraćene vrlo jasnim etičkim smjernicama. Savez, Europski savez za umjetničku inteligenciju je nešto što pozdravljam, a on će izraditi e, niz etičkih smjernica do kraja ove godine koje se temelje na EU e povelji o temeljnim pravima, a isto tako uh, uključivat će i rad Europske skupine za etiku u znanosti. E, što se tiče zadnje izjave ove e, skupine o umjetnoj inteligenciji i robotici, citiram, autonomni e, sustavi su, zahtijevaju veliku hitnost, a isto tako raspravu o moralnoj odgovornosti u pogledu umjetne inteligencije, takozvana e, autonomna inteligencija koja može e, postojati u svijetu sama bez kontrole od strane ljudskih e, ljudi za korist ili na štetu ljudi. I u tom svijetlu potičem našu, naš odbor da uzme u obzir i etičku dimenziju eh, pravednosti, solidarnosti, demokracije, eh, vladavine prava, sigurnosti i zaštite podataka, privatnosti i eh, održivosti. Posebice bih istaknuo nešto što zabrinjava u pogledu autonomne inteligencije. Evo, čak i ovdje u parlamentu e, čuli smo rasprave koje govore o ideji posebnog pravnog statusa za umjetnu inteligenciju. Drage kolege, mi smo e, prvi koji moramo e, razjasniti da je robot nešto što, će, što je uvijek bilo i uvijek će biti samo jedan predmet. Stoga odgovornost uvijek leži na ljudskom agentu, odnosno osobom koja njime upravlja nemojmo pasti u, zamku e, da e, isključimo ljudska bića iz e, tehnološkog napretka. Uvjeren sam da ćemo zajedno uspostaviti vrlo čvrste etička pravila vezano za strategiju o umjetničkoj, umjetnoj inteligenciji i robotici. Bit će mi drago nadalje surađivati na, ovom, na ovoj temi i pripremiti dobre i konstruktivne amandmane na ovaj nacrt mišljenja. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepo. A sada gospođa Gentile. Zahvaljujem predsjednice. Evo, samo kratko. Ne želim sada proći kroz sve ono što smo upravo čuli, a kada govorimo o procjeni kvalitete ovog teksta, ja se slažem sa kolegama. Može se ne slažem sa svima po pitanju e, smisla i važnosti ove rasprave koju kroz ovo mišljenje nudimo komisiji i također procjenu stajališta država članica i javnog mijenja. Kako nove tehnologije i inovacije mogu pratiti ovaj postupak razvoja kvalitete što može biti odgovor na e, sve veće zahtjeve na području zdravstva. Dakle, kako kroz to otvoriti nove prostore za e, usklađenost i e, inovacije u tim zdravstvenim nacionalnim sustavima. Dakle, ovdje se otvara jedna čitava nova faza u kojoj će brojevi eksponencijalno rasti i koji će za sobom povući pitanja vezana uz zdravlje koje se neće moći e, odvojiti od pitanja zaštite od samih tehnoloških inovacija. Naravno, ovdje govorimo o troškovima za osiguranje zdravstvene skrbi kad imamo starije osobe koje imaju problema s invaliditetom i koji zahtijevaju stalnu skrb onda naravno da postavljamo pitanja vezano uz poboljšanje zdravstvene skrbi to je nešto s čime se suočavaju sve države članice da tehnološke inovacije ali građane eh, jako inteligentno to znači da se ne smijemo u potpunosti prepustiti tehnološkim inovacijama i da pritom e, moramo očuvati individualni profil i onaj ljudski pristup kada je riječ o obraćanju pacijentu. Dakle, to bi trebalo biti neko ograničenje s obzirom da je pred nama zaista izvanredna mogućnost, ali ove elemente ne smijemo zanemariti. E, uz podršku ovog cijelog poduzetničkog sustava i uz inovacije imamo tisuće razloga da eksperimentiramo u tom, u tom području, no ne smijemo nikako zaboraviti da kroz taj e, sektor možemo pružiti i nove prilike za radna mjesta što će naravno povećati zapošljavanje i u sektoru prikupljanja podataka i u sektoru samog e, zdravstva i u sektoru e, podataka koji se tiču kako prevencije tako i povećanje učinkovitosti u određenim pitanjima. Ovdje recimo govorim i o e, pitanju cijepljenja. Govorim o tome kako bi nam prikupljanje podataka moglo pomoći u preusmjeravanju političkih izbora kada govorimo o e, praksama cijepljenja, cijepljenja posebice kada je riječ o starijem stanovništvu ili o stanovništvu koje živi u udaljenim i nedostupnim područjima, možda na periferiji u nekim e, znači e, okolnostima e, koje imaju čitav niz manjkavosti. Što se tiče troškova, s mog stajališta mislim da se e, to mora jako dobro valorizirati i kvalificirati. Mislim da se mnogi slažu sa mnom. E, tehnološke inovacije na području umjetne inteligencije bi mogle poslužiti i u E, sprečavanju e, negativnih posljedica određenih terapija. Ovdje mislim na kronične bolesti. E, ja, sada je samo pitanje kako možemo uskladiti javnu potrošnju, učinak na okoliš, jer je riječ ovdje o razgradnji lijekova, to je pak jedna sasvim nova tema, i također kako možemo prenositi podatke kroz neku kapsulu koja se možda ne mora na neki način e, konzumirati, nego se može drugačije prenijeti e, kroz te nove digitalne tehnologije, podaci o terapijama. E, evo, to je nešto što nas očekuje za jako mali broj godina. Zahvaljujem, gospodin Ek. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Uvažene kolegice i kolege, Neprijeporno je da umjetna inteligencija i robotika su budućnost, da će oni promijeniti budućnost u mnogim područjima, u medicini, u istraživanju, u cestovnom prometu, industrijskoj proizvodnji, skrbi za starije. Uključivanje e, upravo umjetne inteligencije promijenit će naše etičko razmišljanje to bi bilo to bi moglo postati dobra stvar za čovječanstvo, međutim ako s time postupamo odgovorno s tim novim tehnologijama, umjetna inteligencija i robotika, međutim prouzročit će kolateralne štete, te negativne posljedice koje su nažalost neizbježne moraju stoga moraju zapravo biti podrovana jednom odgovornom politike. Pretpostavka za uspjeh ove tehničke revolucije stoga je politička kontrola i smatram da naše društvo ima mogućnost izvući ono najbolje od umjetne inteligencije i robotike ako ćemo biti e, sposobni nositi se sa tim izazovima. Stoga Trebamo se boriti protiv eh, eh, fake news, krivih vijesti, eh, svakako trebamo se boriti protiv povrede privatnosti. Tu se također radi o sve većoj e, riziku e, produbljivanja razlika između siromašnih i e, bogatih dijelova. Stoga je po mome mišljenju upravo dobra, dobro zakonodavstvo je način kako spriječiti kolateralne štete tih novih tehnologa tehnologija zato jer postojeće zakonodavstvo uopće ne govori o mogućnosti i nisu bili usmjereni prema umjetnoj inteligencije. Dakle, veselim se suradnji s mojim kolegicama i kolegama kada se radi o ovoj vrlo zanimljivoj temi, iako e, to nije jedna od mojih težište kojim se bavim u, ovom domu. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala vam. Gospodin Eh, Zahvaljujem predsjedateljice. Za razliku od onoga što je rekao moj eh, eh, kolega, ja vjerujem da bi ovo trebala biti jedna od središnjih tema u raspravama Europskog parlamenta, zato što mi ovdje predstavljamo društvo, europsko društvo i smatramo da je to ključna tema za razvoj našeg europskog društva. Riječ je o znači, trenutnoj digitalnoj revoluciji koja bi trebala e, biti za dobrobit naših građana. Evo dali smo ovdje primjer zdravlja, ali mogli bismo govoriti i o bilo kojem drugom području našeg društva moramo e, se osigurati da e, se više uskladimo na razini Europske unije u borbi protiv nejednakosti, u približavanju regija i također kako bismo na međunarodnoj razini mogli učvrstiti naš europski model digitalnih tehnologija u kojem će se odražavati naše vrijednosti i e, naša etika. Dakle, ovdje govorim i o pravnim i o ekonomskim i o etičkim aspektima, kao što sam već ranije spomenuo. Ja sam i sjetitelj u Sijeni također e, za program Digitalna Europa za koje je izdvojeno više od 4 milijarde eura, a 2,5 milijuna eura je izdvojeno, 2,5 milijarde eura je izdvojeno upravo za to pitanje digitalnih e, tehnologija. E, mislim da građani Europske unije traže od nas da budemo usredotočeni baš na to pitanje da radimo puno učinkovitije nego do sada. I od temeljne važnosti je ovu inicijativu i ovu politiku uskladiti sa programom Digitalna Europa kroz konkretne resurse, kroz iskorištavanje sredstava iz eh, programa opsor Europa kako bismo iskoristili tu eh, promjenu koja nam se događa u društvu na pozitivno, kako bismo razriješili poteškoće, kako bismo stvorili bolje uvjete života i zdravlja za naše građane. Hvala lijepo. Javlja se još netko za riječ? Ako ne, gospodin Thank you very much, Hvala vam lijepo. Ja sam gospodin Hekla, ja vodim e, odjel za umjetnu inteligenciju i robotiku u Europskoj komisiji. Zahvalio bih e, parlamentarnom odboru na ovom e, nacrtu mišljenja, budući da se u njemu ističu vrlo važne teme, a mi ih kao komisija držimo bitnim e, i mislimo da ih treba ozbiljno shvatiti. E, većina onoga što je navedeno u nacrtu u skladu je sa sadašnjim načinom razmišljanja u komisiji kako je e, i izraženo u priopćenju o umjetnoj inteligenciji koje je usvojeno 25. travnja ove godine. Htio bih samo na primjer e, reći po, da se radi o povećanju financiranja koje je vrlo važno a isto tako to su istaknuli e, prethodnici isto tako e, kako će tehnologija u budućnosti imati vrlo značajan utjecaj na naš život i na naš rad u različitim aspektima naravno da su važna tu i pravna pitanja etička pitanja kao što je pitanje odgovornosti te i e, problemi povezani sa korištenjem ove e, i ovakve tehnologije u svim njezinim važnim aspektima. u stvari je e, ono što je ključno u pristupu komisije, kako smo već i rekli, jest da imamo jedan holistički pristup i jedan pristup koji je karakterističan za cijelu Europu i da se ne slijedi ono što se događa u Aziji ili u Americi. U tom smislu ključno je razumjeti da je ono što e, razlikovna odlika e, u Europi mi i ne tehnološke aspekte smatramo vrlo ozbiljnima. Dakle, ova inicijativa e, ne odnosi se samo na tehnološke komponente, već od tri stupa bavi se dvama stupovima koji nisu tehnološki. Dakle, usredotočeni smo na pripremu e, za socijalno-gospodarske probleme koje će donijeti nova tehnologija. Isto tako smo usmjereni na legalne, odnosno pravne i etičke aspekte. Potrebno je izgraditi e, vrlo snažan europski e, ekosustav umjetničke, umjetne inteligencije i u okviru sadašnjeg obzora 2020. a i u ovome koji se predlaže za iduće proračunsko razdoblje Dakle, ti programi, obzor Europe i integralna Europa, e, želimo e, imati dosljedne mjere i konkretne mjere koje se odnose na umjetnu inteligenciju i njihove njezine platforme, a isto tako da uzme u obzir testiranje, eksperimentiranje, ispitivanje različitih algoritama. Evo, to sam samo htio e, spomenuti kao ilustraciju toga u kojem smjeru idemo u europskom ekosustavu za umjetnu inteligenciju koji je vrlo snažan. E, istodobno smatramo da je za nas e, vrlo važno e, pratiti razvoj tehnologije i uzimati u obzir napredak da bismo vidjeli isto tako gdje, do kud je stiglo sadašnje zakonodavstvo vezano uz primjenu tehnologije i svakako da vidimo da li se radi o primjerenoj svrsishodnosti i e, to je pristup kojim ćemo se povoditi, pratit ćemo tehnologiju vrlo pomno i vidjeti e, gdje i da li su potrebne promjene. E, već smo rekli kako želimo imati jedan učinkovit pristup e, umjetnoj inteligenciji koja, e, koju donosi e, korisnost građanima. Evo, to je baš europska odlika našeg djelovanja. Imamo mnogo aktivnih mjera koje se već odvijaju na ovom području, posebnice vezano uz etičke i pravne, pravna pitanja. Uspostavili smo čak i jednu grupu stručnjaka koja će e, izraditi etičke smjernice, a druga skupina će izraditi preporuke za e, politiku e, Prvi nacrt očekujemo krajem godine, a onda e, cjeloviti dokument e, iduće godine. E, ta skupina stručnjaka na visokoj razini je široka, ima 52 člana, članove akademske zajednice, društva, dakle imamo različite interese koji su dobro zastupljeni u toj ekspertnoj skupini. Također, ekspertna skupina E, ima interakciju sa takozvanim Savezom za umjetnu inteligenciju, AI Alliance, koji je jedan forum za veliki broj dionika, a e, unutar kojega e, sa svojih stotinu članova se predstavljaju različita mišljenja i svatko se može pridružiti e, i raspravljati o umjetnoj inteligenciji, a te će rasprave doprinijeti e, isto tako radu ove stručne skupine. Što se tiče e, pravne odgovornosti, postoji također još jedna stručna skupina koja se bavi upravo tom pravnom odgovornošću. I jedna od mjera koju smo istaknuli u našem priopćenju je pravilo da ćemo e, imati sve obuhvatno izvješće o e, odgovornosti i e, posljedicama vezano, vezanima uz nju, a zaključke očekujemo negdje polovicom iduće godine. Evo, to su mm, neke od konkretnih mjera koje se odnose na europski pristup, sve europski pristup umjetne inteligencije koji je dobar za sve a i u ovom domu čuli smo različita e, pitanja koja e, isto tako odražavaju stajališta e, komisije koje se vide u našem priopćenju. Postoji velika potražnja za ovim odgovornim pristupom umjetnoj inteligenciji, ljudskom pristupu i to je ono što vidimo i u međunarodnom kontekstu taj, ti zahtjevi dolaze ne samo od građana, već i od e, poslovnih subjekata. E, traži se dakle ljudska komponenta, ljudska uključenost u e, suvremene tehnologije. Naravno prilike su tu, ali ako ne možemo proizvesti ovakvu tehnologiju na način koji je prihvatljiv okolišu i javnosti, onda nećemo puno postići. Međutim, ono što možemo jest polučiti najveće koristi ako ovaj program dobro e, e, izradimo. E, završio bih sa sljedećim. Države članice su suglasne s nama, mi smo napravili i jedan plan zajedno s njima djelovanja, a odnosi se na deklaraciju koju su objavili i koje su potpisane 24 države članice zajedno s Norveškom. Evo, tu su deklaraciju potpisale sve države članice u ovom trenutku, a e, što znači da imamo široku podršku među državama članicama za ovu tehnologiju. Još nešto što je očito, e, zdravstvo, odnosno zdravlje je vrlo važno područje primjene umjetne inteligencije koje mnogo obećava. A isto tako e, uzet ćemo sva, e, sve etičke aspekte u obzir pri tome. Hvala vam lijepa, gospodin Pijeka. Zahvaljujem predsjedateljice. Vrlo kratko, zahvalio bih se svim kolegama na njihovim komentarima. Znam da je ovo mišljenje kratko, tako to ide, e, takav je postupak. E, zahvalio bih Europskoj komisiji što se ovoga prihvatila i što vidi potencijal umjetne inteligencije. E, svi jako dobro znamo da umjetna inteligencija zapravo osvaja sve aspekte našega života, međutim medicina i e, zdravstvena skrb nešto su što je najintimnije i zato nam je jako važna sigurnost u tom području u budućnosti. Kao građanin i kao zastupnik u Europskom parlamentu e, pribojavam se E, svega toga jer sam odrastao u jednoj klimi u kojoj je sve bilo e, ljudsko i orijentirano na ljude. Međutim, stvari se mijenjaju, promjena je nezaustavljiva. Zato e, nadajmo se da neće doći do dehumanizacije u našim društvima i u zdravstvenoj skrbi. Nadam se da se varam. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam svima e, koji ste doprinijeli raspravu. Rok za predaju amandmana je 6. E, rujna, a glasujemo u studenome. E, hvala vam lijepa i dobar tek. Sljedeći sastanak će se dogoditi u Strasburu od 10. do 13. rujna. Hvala.